Good morning, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas da sjednete na vaša mjesta i možemo započeti s našim jutarnjim dijelom sastanka odbora za regionalni razvoj. Thank you very much. We begin... Hvala vam. E, počinjemo sa glasovanjem i E, imamo samo jedno glasovanje, znači samo inicijativno e, E, izvješće. Glasovanje se tiče strategije EU-a za Alpsku regiju. Znači imamo u travnju, imali smo znači e, rok do travnja i dobili smo 217 amandmana. Izvjestitelj također e, predlaže i cijeli niz kompromisnih amandmana. Gospođo Breso, želite li nešto reći? Hvala. Jednostavno se želim zahvaliti kolegama na eh, određenom poslu. Bilo je nekoliko sastanaka s izvjestiteljima u Sijeni kako bismo našli kompromisna rješenja. Mislim da sada imamo eh, tekst s kojim se većina, velika većina slaže. Sasvim sigurno neke će osobe glasati drugačije, ali za načelna glavna pitanja naši smo element kompromesa koji su osim svega i obogatili izvješće. Želim se stoga zahvaliti svima koji su surađivali na radu na ovom izvješću i eh, svim e, e, službenicima e, u tajništvu odbora koji su morali puno raditi na ovome. Vidite da je bilo puno, puno amandmana i puno kompromisnih amandmana. Hvala zaista svima. Hvala. Sada krećemo na glasovanje i počinjemo sa amandmanom 42. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojeno. 43, e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 34, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 54. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 8. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 32. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 81 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 20 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 27 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 28 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 24 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 87, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 88, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 31, za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 22 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 29 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 95 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Na amandman 98 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 99 e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 101 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 122 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 123 za protiv suzdržani. Evo, provjerimo. Znači, e, Amandman, oprostite, radi se o amandmanu 123. Progriješila sam. Elektroničke ćemo e, provjeriti, glasovanje je otvoreno. Vote is closed. Glasovanje je zatvoreno i odbijeno. Oprostite, to je bila moja pogreška. Sada prelazimo na kompromis 13. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Znači kompromis 14 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 30 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 138, drugi dio, znači 138, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 142, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 143, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 144. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 154. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Imali smo usmeni amandman e, izvjestiteljice. Mm, e, da li se netko protivi ovom e, amandmanu? Već smo. 155 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 156 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 159, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 161, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 162, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 163, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 164. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 165. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 167. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 168. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 169. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 176. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 177. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 179. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 189. E, tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani odbijeno. Kompromis 21. Znači imamo e, odvojeno glasovanje, znači prvi dio, znači glasovanje po dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 203. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 215. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4. Za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 5, e, znači uvodna izjava A, tko je za, tko je e, protiv, e, suzdržani, odbijeno. Amandman 6, uvodna izjava B, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 36, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 vezano uz uvodnu izjavu B, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15 e, vezan uz uvodnu izjavu C, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 6 za uvodnu izjavu C imamo u usmeni amandman e, protivi se neko tom amandmanu, znači amandman 16 uz e, usmeni amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 19. Uvodna izjava C. Tko je za? Tko je protiv? E, suzdržani usvojeno. Amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 23. Znači oralni, e, usmeni amandman. Neko se protivi tome? Ne. Znači glasujemo oko amandmana 23 plus e, usmeni amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Odbijeno. Amandman 25 e, vezano uz uvodnu izjavu E. Tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 26. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 37. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32. Uvodna izjava F. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 34. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, usvojeno. Amandman 40. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 41. Za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Idemo, znači, e, u sugestije. Zapošljavanje, Gospodža Breso. Htjela sam jednostavno naznačiti da smo usvojili velik broj sugestija različitih odbora u kompromisne amandmane. Iz tog razloga su mnogi glasali protivno, ali mnoge e, od tih sugestija već su uklopljene u kompromisne amandmane. Hvala. Ovo je bilo važno zašto to odbijamo. Mikrofon. Mikrofon za govornika. Znači, pokušat ću to prikupiti po blokovima iz sugestije A do sugestije K. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, to je odbijeno. Sugestije L, to je kompromis. Sad idemo s M, zapravo sa L, znači to otpada sve do O. Znači za zapisnik od M do 18 osim onome što se ne raspravlja za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sugestija, znači sugestija odbora za okoliš, sigurnost hrane. Glasujemo od A do C, znači u bloku, od jedan put ko je za, tko je protiv, suzdržani, to je odbijeno. Kompromis 38, za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sad idemo na sugestije iz E do kompromisa 35, osim onoga o čemu se ne raspravlja. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, to je odbijeno. Sad imamo kompromis 35, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada sugestije 25 do 32. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, to je odbijeno. Sad imamo sugestije odbora za e, prijevoz i turizam. Znači idemo od A do F, zapravo do 14, znači od E do 14, osim onoga o čemu se ne raspravlja. Tko je za, Da, imali smo znači istu liniju što se tiče glasovanja. Mislim da je to u redu. Znači imamo ovu sugestiju C. Da li je to u redu? 8 do C. Znači sugestija 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano. E, odbijeno. Sugestija C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sugestija C. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sad možemo e, glasovati e, o cijelokupnom. Da. Želite onda ići na sljedeći dio, o čemu želite e, glasovati odvojeno, o svemu. Onda krenimo dalje sa sugestija D, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Sugestija E, a e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Želite da provjerimo, znači sugestija D, elektronički ćemo to e, provjeriti, glasovanje je otvoreno. E ili D? A želite da i D također provjerimo? D kao Dunav. Glasovanje je otvoreno. The vote is closed. Glasovanje je zatvoreno. I odbijeno. Amandman E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Amandman F. Za, protiv, suzdržani odbijeno. G. Eh, H, 1, 2, 3, to, se ne, to se ne razmatra. Možemo li znači od 5 do 13 glasovati, u bloku? Znači od jedan put od 5 do 13, osim o, onome o čemu se ne razmatra, za protiv suzdržani odbijeno. A sad e, krećemo na sugestije odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. E, imate li e, znači neke sugestije za Znači, imate li sugestije za odvojeno glasovanje ili možemo glasovati u bloku? Znači, želite, li, o, želite odvojeno glasovanje? Sugestija broj 1, o tome se ne razmatra jer imamo kompromis 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Broj 4, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Pe, opet se ne raspravlja. Šest, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Broj sedam, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. E, oko 8 se ne razmatra, broj 9 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno, De, od deset se ne rasprav, e, razmatra, e, 11 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno, 12 za, protiv, suzdržani, e, odbijeno. 13 za protiv suzdržani odbijeno, 14 za protiv suzdržani odbijeno, 15 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbijeno, 16 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbijeno, 17 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbijeno, 18 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbijeno, 19 tko je za, tko je protiv, suzdržani odbijeno. 20 se ne razmatra, 21 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 22 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 23 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 24 ne razmatra se, 25 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 26 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 27 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 28. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. 29 e, se ne razmatra, 30 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. I sada idemo na završno glasovanje, elektronično glasovanje, glasovanje otvoreno. The vote is closed and congratulations. E, usvojeno i čestitamo gospođi Breso. Hvala vam. Možemo li sada nastaviti? Okay, Dobro, dame i gospoda, možemo nastaviti s dnevnim redom. Sljedeća točka je razmjena mišljenja o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2017. Svi dijelove. Evo, vrlo, mi je, vrlo sam sretna što možemo na našem sastanku pozdraviti gospodina Žima Jensa Gajera, Jensa Gajera koji je glavni izvjestitelj za opći proračun EU-a za financijsku godinu 2017. Gospodin Gajer želi usko surađivati upravo na ovom našim problemima i sa, dolazi naravno iz proračunskog odbora, a danas ćemo imati prvu razmjenu mišljenja o tome. Imam prezentaciju nacrta proračuna. Imali smo koja je trebala biti zapravo još krajem svibnja održana, pa znamo da će biti prezentacija pod kraj lipnja tek održana. Naš izvjestitelj iz našeg odbora, zato je gospodin Von, i nije nažalost prisutan, ali će gospodin Nilsen malo kasnije predstaviti njegovo mišljenje, dakle mišljenje izvjestitelja našeg odbora. sada riječ dajem gospodinu Gajeru. Hvala lijepo. Da, hvala vam lijepa što ste mi ukazali tu priliku da danas prije poodne mogu s vama malo razgovarati i prezentirati vam naše mišljenje o tom općem proračunu EU-a za financijsku godinu 2017. Ja sam nacrt tog proračuna imam, dakle, ja sam odgovoran za mišljenje Europskog parlamenta u ime našeg odbora za proračun o tom nacrtu prijedlogu proračuna. I kao što je rekla gospođa predsjednica vašeg odbora, malo drukčije smo ove godine ta, naš, da kažemo, posao obavili. Jer smo i naznačili da je komisija za četiri tjedna otprilike otprilike četiri tjedna pomaknula, odgodila objavljivanje svog nacrta proračuna. Normalno bi bilo da to bude oko 25.5. Ali komisija ove godine smatrala da im treba još malo vremena za rekalkulacije svih mogućih troškova e, vezanih za izbjegličku krizu, pa su onda zbog toga postavili e, objavu proračuna, nacrta proračuna za kraj šestog mjeseca, dakle nakon britanskog referenduma. To naravno nema nikakve veze s tim, iako smo, i to uopće nema nikakve veze, ja sam to naravno vrlo ironično sada ovdje prikazao, ali svi znamo da je u komisiji se trenutno nijedna vrata ne smiju glasno zatvoriti, da se ne smije ništa napraviti malo glasnije da se ne bi zastrašili britanski glasači. Pa prema tome to dovodi i vijeće pred dosta nezgodnu situaciju. Vidite, mi se sjećamo kakve smo imali praksi u zadnje vrijeme kad je parlament, recimo sjetimo se samo 2014. Europski parlament u proljeće imao šest tjedana problema pa smo i slično zbog europskih izbora isto na šest tjedana sve odgodili ali pitanje kako brzo će onda vijeće doći do svog stajališta, to je otvoreno pitanje s obzirom da se sve odgodilo. I to je dovelo do toga da mi onda jučer u odboru za proračun odlučimo da naš prvi trijalog ne vodimo prije ljeta, nego nakon ljetne stanke, kako bi vijeću dali malo više vremena. Naravno, to su sve organizatorske stvari i organizacijski problemi, ali imamo i onih problema koji su vezani izravno za novac. Kao prvu našu smjernicu za proračun smo u travnju donijeli odluku o onim prvim guidelinesima, dakle prvim smjernicama za proračun, a argumenti u kojima su navedene uglavnom naše stajališta i naši argumenti nas kao Europskog parlamenta i na moju veliku radost smo za te smjernicu naišli na jednu uvjerljivu većinu u Europskom parlamentu koja nas je podržala, a tu polazimo od toga da financijske potrebe u 2017. se ne bi smjele u bitnoj mjeri razlikovati od financijskih potreba ove godine 2016. Nadalje, prvenstveno ih obilježava sljedeće da, se pet, da je 5 milijardi eura dodatnih novaca mobilizirano kako bi se koliko toliko ublažila posljedice izbjeglička kriza i opće dovela pod kontrolu. S jedne strane da se pomogne i zemljama članicama i da se riješe svi dodatni troškovi. Dakle, to su one tri i četiri, treća i četvrta kategorija e, su se kompletno iscrpili do gornje granice. Ja ne vidim nikakvog razloga za to da sad pretpostavimo kako će troškovi 2017. biti manji ili da bi uopće mogli biti manji nego 2016. A to znači dvije stvari. Kao prvo, naše rezerve više ne postoje u ta dva naslova proračunska. A drugo, s obzirom moramo računati s time da jednostavno nemamo više gotovo pokriće za dva proračunska naslova, u, osim jedne tehničkog izuzetka koji je dosta kompliciran. Prema tome možemo sve to skupa prenositi i morat ćemo prenositi na druge proračunske, proračunske naslove. I tu će biti naravno velika rasprava sa komisijom i vijećem, zato što oni uvijek traže i onu dodatnu rezervu do gornje granice u svakom naslovu, jer oni uvijek imaju to obrazloženje, moramo imati rezervu za nepredviđene situacije. Ali imamo od samog početka situaciju da se od samog početka ne ide u prevelika plaćanja i onda ostavljaju veću tu marginu, tu rezervu do gornje granice. A sad je zapravo nemamo i to je jedan od glavnih problema koje imamo s tim. Osim toga, Moramo uzeti u obzir i sve ostale prioritete na kojima Europski parlament je do sad inzistirao. Podsjećam vas da je u pitanju financiranja Europskog fonda za strateške investicije i tu moramo više od 4 milijarde u ovoj proračunskoj godini, dakle ovoj koju sad planiramo drugim riječima 2017. pronaći negdje u proračunu kako bi to onda dali u tu proračunsku liniju gdje idu ovi iznosi, konkretno novci za jamstva koja su potrebna za Europski fond za strateške investicije. Prema tome mi ćemo ponovno morati duboko posegnuti našu mašineriju i rezerve da nađemo te dodatne milijarde. A to sve pokazuje, po mom mišljenju, da je srednjoročni financijski okvir kakav je usvojen 2013. nešto što mi u Njemačkoj bi mogli nazvati zamišljeno samo kroz e, ružičaste očale. Dakle, zamišljeno da se sve to odvija bez ikakvih velikih kriza i pod uvjetima idealnim, ne. Ali s obzirom na to što se nama dogodilo, a to je svjetska migracija najveća nakon drugog svjetskog rata koju je ovaj svijet vidio, i ovakve krizne situacije, onda jednostavno nećemo moći pokriti taj proračun na taj način. I zbog toga ćemo voditi raspravu o novom srednjoročnom financijskom okviru. Morat ćemo to činiti. U smjernicama koje smo mi donijeli, Europski parlament je nadalje odlučio zatražiti od komisije da proračun uže veže sa financijskim instrumentima koji stoje komisiji na raspolaganju kako bi povećali evropsku dodanu vrijednost. Zatim, to tome je prethodila i zadnja iz prošle jeseni pregled gospodarskog rasta, onda zatim imamo cijeli evropski semestar koji je u međuvremenu protekao. I mi, po meni, mi se trebali ti financijski instrumenti o kojima ovdje govorimo puno jasnije evaluirati i zatim podvrgnut jednoj demokratskoj proceduri, drugim riječima, zatim bi trebali s nama ući u jednu otvorenu raspravu, da to sve razmotrimo, da vidimo šta ćemo toga onda definitivno koristiti, a što ne. Kak, mislim da bi to onda i evropsku dodanu vrijednost proračuna znatno povećalo. Nadalje moramo uzeti u obzir ciljeve koje Evropska unija u strategiji evropskog razvoja do 2020. sebi postavila i tu trebam, moram izdvojiti dva koje su mi jako na srcu. Jedno je borba protiv nezaposlenosti mladih i inicijativa koju smo tu začeli i drugo je borba protiv siromaštva posebno kad su djeca u pitanju u cijeloj Europskoj uniji. Ta dvije stvari isto moramo uzeti u obzir kad budemo radili nacrt proračuna ili našeg opet srednjoročnog višegodišnjeg financijskog okvira. I to u jednoj situaciji koja je politički vrlo teška kao što svi znate i u jednoj situaciji u kojoj vijeće uopće nije spremno mobilizira dodatna sredstva. Ali gdje bi se moglo ponovno pokazati da druga neće biti nego naći dodatna sredstva. Evo, to su ti okvirni uvjeti koje sam vam morao opisati, a sad se veselim i čekam vaše komentare i vaše mišljenje. Hvala lijepo. Hvala vam na ovim uvodnim uvodnom predstavljanju naše situacije. Sada riječ dajem gospodinu Nilsenu da nam predstavi e, stajalište gospodina Vona koji će hm, gospodina Vona ovdje zastupati i iznijeti naše mišljenje. Da, hvala vam. Kolega Von je, mislim, u Walesu, ali meni dao neke bilješke, pa ću vam ja to polako pročitati. To su, dakle, njegove formulacije a možda će Jens najbolje to moći prokomentirati jer s njim ali naravno s njim o tome ali dakle to su bitne stvari za naš odbor regije. Mi znamo koliko je za nas odbor regija važan proračunski odbor, jer vidite za nas je e, kohezijska politika znači investicije u realnu ekonomiju, osim toga će umanjuje razlike među europskim eh, regijama jačajući socijalnu ekonomsku koheziju. Nadalje, proračun za 2017. jako važan i treba se pažljivo promotiti. Moramo osigurati da postoji dovoljno novaca, dovoljno sredstava u proračunu, posebno u naslovu 1b kako bi se pokrile sve preuzete obveze za plaćanje koje smo imali u okviru naše kohezijske politike i naših projekata. Zbog toga je problem, zbog ovog nedostatka plaćanja korisnicima, kao što znamo, i kasne plaćanja korisnicima. Mislimo da bi se proračun za 2017. morao s time pozabaviti i riješiti taj problem problem u kašnjenju isplaće plaćanja. Nadalje, mislimo da se treba simplificirati način financiranja iz europskih fondova i u to u smislu da se e, poboljša onda im provedba naših projekata. Nadalje, moramo kompletno proračun ustoličiti i dakle formirati ga orijentirano na rezultate kako bi i zatim moramo provesti jaki monitoring da vidimo da li je novac koji smo izdvojili za projekte i plaćanja koje su izašle, preuzete obveze, doista ispunio svoju svrhu. Moramo naime moć dokazati da je svaki euro koji smo potrošili učinkovito potrošen. Nadalje, dok se borimo za kohezijsku politiku, moramo i pokazati koliko je ona sama efektivna i koliku razliku predstavlja. Nadalje, znamo da se mora dodatno sredstva naći za izbjeglice i izbjegličku krizu. Zbog toga mislimo da se moraju programi kao što je Obzor 2020 i instrument za povezivanje Europe smanjiti na razinu od prije 2016. Nadalje, mislimo da ćemo nakon srpnja moć, dakle ako treba, do 20. srpnja 2016. onda, u toku srpnja, podnijeti sve svoje amandmane koje imamo na proračun kojeg će, kao što znamo, potkraj 6. objaviti komisija. Hvala lijepa. Mi imamo izvjestitelje u Sjeni. gospodin Van Isteroj u ime Pučana. Da. Ja podupirem ove pripreme koje su već obavljene u proračunskom odboru i mi imamo stalne dobre odnose sa izvjestiteljima iz proračunskog odbora i cijelim tim odborom, naravno. zapravo svake godine se ista stvar ponavlja. Vijeće je sklono tome da zapravo smanji sredstva koja su namijenjena za regionalnu politiku, pa se moramo oslanjati na, to, na naše uhodane politike da vratimo investicije u regionalnu politiku i da se vratimo na one razine koje smo unaprijed već prije dogovorili. To je glavna stvar. Borimo se da se na to vratimo. Druga stvar, novi razvoj kao primjerice ovaj Fond za strateške investicije, EFSI. Evo, prošlog tjedna smo čuli na plenarnom zasjedanju da je efsi ide dobro i da bi se mogla ta cijela projekt još proširiti i produžiti. Ali bi bi voljeli vidjeti rezultate tog novog instrumenta i to detaljnije vidjeti rezultate tog instrumenta. Evo sad su stigli već prvi rezultati u smislu ovih multiplikatora i potpuno je ne potpuno nevjerojatno što kažu da imamo 16 do 23 multiplikator, dakle ja to nisam nikad mogao shvatiti. Mi imamo obično kod nas maksimalni multiplikator od 4. To znači da jedan euro iz kohezijskih fondova zajedno sa investicijama nacionalnih i lokalnih vlasti može i privatnih naravno investitora privatnog sektora može u najboljem slučaju kod nas kako iz prakse se zna doći do 4 eura kad se to znači za 1 euro iz naših fondova još 3 možemo prikupiti imamo faktor 4 maksimum ali i naučio sam u svom životu da mislim kad god se digne kredit da ga morate i vratiti. Naravno, to je jako dobro da potakne ekonomiju, međutim, u, u financijskim tokovima je to nešto sasvim drugo. Tako da, Zbog toga će ovaj odbor e, raditi na jednom izvješću na vlastitu inicijativu i to vrlo brzo kako bi malo dublje analizirao te instrumente i pogledao šta se tu de facto događa, da li je to možda jedno zatajenje tržišta ili je šta se događa de facto jer ti krediti će se morati vratiti. I mi znamo da za puno, puno projekata uopće nije bilo nikakvih financijskih privatnih investitora niko nije bio zainteresiran. A druga stvar, krasno je da recimo jedna milijarda koju ste vi recimo ovako, da kažemo preko EFSI-a u tekućim sredstvima raspodijelili vrlo fluidno onako na razne projekte. To vam je kao meteorološka prognoza. Može pasti kiša ovdje, može pasti kiša tamo. Znači iz EFSI-a mogu novci doći tu ili tamo nema zapravo nikakvog e, iza toga, nemamo nikakvog jednog plana ili jednog, da kažemo, jednog koncentriranog pristupa kojeg mi imamo da se zna ko je to uzeo, pod kojim uvjetima, do kad će vratiti, kako će se to okrenuti. Prema tome, jako me zanima to šta će biti, šta će oni prikazati u proračunu za 2017. A sad s moje strane moram vas upozoriti. Moramo paziti na ove glavne tokove investicija u Europi jer imamo recimo i posebno moramo paziti na to što protiče kroz EFSI, te čudesne brojke koje govore, kao i dodatne, moramo stvoriti vjerojatno dodatne investicijske puteve. Dakle, moramo dobro, dobro razmotriti kada to Europska komisija bude objavila da damo svoje mišljenje. Jer za mene je opće ta priča sa EFSI-em potpuno nejasna. I mislim da mi u našem odboru regije se moramo oslanjati na stabilni proračun kakav smo i dogovorili. I znamo da nam novac treba sljedećih godina za naše kohezijske fondove i za našu politiku jer se operativni programi počinju primjenjivati, stupaju, dakle počinju oživljavati i možda smo malo i zakasnili kad smo počeli s novim programima. Međutim, pozitivna priča je bila da bi Europska komisija trebala naplatiti neplaćene račune koji se sad već mislim oni da mora smanjiti ono što se sad već popelo na nekakvih 25 milijardi eura na neke podnošljive e, razine. Ali mislim da kad krenu ta plaćanja koja su zaostala i nisu se stigla izvršiti, da će to biti jedna prava lavina sljedećih godina. Koliko, će se, kad, koliko se tih neplaćenih, neplaćenih plaćanja, neplaćenih računa nakupilo. I mislim da će se to prenijeti i na 2018. i 2019. i dalje. Prema tome, niko neće baš biti previše sretan. Jer e, komisija samo kaže mi smo postigli naše ciljeve, da, gledano unatrag. Ali kakve su garancije za plaćanje sad u perspektivi idućih godina? Mislim da ćemo imati velikih problema sa tim isplatama. Ali hvala vam lijepo i izvolite sad nastaviti sa svojim poslom. Gospođo Tomašić, vi ste izvjestiteljica u Sjeni. Thank you. Um, <clears throat> very shortly, ECR group is calling for a... Hvala. ECR <clears throat> e traži realni e, proračun kako bi se uspostavio pravo ravnoteža između ulaganja. E, zaista podržavamo realni proračun za 2017. godinu kako bismo imali pravu ravnotežu između porezne opreznosti s jedne strane i s druge strane rast i otvaranje radnih mjesta. To će omogućiti da dobijemo sveobuhvatnu informaciju o proračunu, to će biti ključni instrument kako bismo taj cilj ostvarili. Osim toga, ECR naglašava e, važnost da se taj izmijenjeni proračun smanji na minimum kako bismo omogućili državama članicama da na vrijeme daju očekivanu doprinos za e, europski proračun. Hvala. Sljedeće e, je izvjestitelj u sjeni sam ja, pa ću uzeti riječ u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala vam gospodine Gajer to ste već sada i bez prijedloga komisije dali vaše mišljenje. Vrlo je važno da znamo što želi Europski parlament. Za klub zastupnika ALDE vrlo je važno da u proračunu za 2017. godinu vidimo sinergiju i komplementarnost između pojedinih financijskih instrumenata koji stoji na raspolaganju za Europsku uniju. Oni uključuju e, kohezijske e, e, fondove kohezijske politike kao i EFSI i druge, druge horizontalne instrumente. Moramo pokazati da smo dobro planirali, dobro upravljali i da imamo proračun koji će dati učinkovite rezultate te će ukazati na neke promjene u smjernicama vezanim za rast i otvaranje radnih mjesta. Radimo dakle na e, proračunu za 2017. godinu u trenutku kad se bavimo višegodišnjim financijskim tim okvirom, njegovim preispitivanjem ili revizijom. Vrlo je dakle važno uočiti koje su glavne smjernice po pitanju revizije i tih okvira. To bi se trebalo dakle utjeloviti u proračunu za 2017. godinu gdje mi naglašavamo E, sva nova pitanja vezana e, za situaciju kojom se sada suočavamo, a koja nije postojala 2013. godine kada smo pripremali novi višegodišnji financijski okvir. E, gospodine Van Mistelroj, moram reći da ono što trebamo unijeti u proračun za 2017. godinu jest da izbjegne da se akumuliraju zaostaci jer e, ono što omogućuje sadašnju situaciju je taj što ima malen broj isplata, naročito za operativne programe koje su sada tek u e, ranoj fazi. Prema tome, sve mjere koje će izvjeći stvaranje zaostataka u budućnosti bit će dio dugoročnog planiranja, a proračun za 2017. godinu vrlo je važan na, e, u smislu dugoročnog planiranja. Htjela bih također naglasiti da su operativni programi sada u ranoj fazi provedbe. 2017. godine očekujemo da ćemo imati stvarne učinke novog operativnog programa i novih politika. A to bismo trebali vidjeti u proračunu za 2017. godinu kada smatramo da će se operativni programi zaista početi razvijati. Hvala lijepa. Ovo je dakle bila, e, bio stav kluba zastupnika ALDA. Sada je gospodin Omar Žeg koji je također izvjestjenju u sjeni. Hvala. Mi smo, gospodine Gajer, dakle, kolege u odboru za proračun, a ja se također bavim za također kao izvjestitelj u sjeni revizijom višegodišnjeg financijskog okvira i osim toga otići ću sada na sastanak upravo na tu temu. Mislim jednostavno da su ove dvije teme međusobno povezane. Neću sada ulaziti u pojedinosti. Međutim, smatram da način na koji želimo ostvariti ciljeve kada se radi o odnosu snaga koji moramo uspostaviti s vijećem, dakle kako to ostvarimo imat će posljedice na način na koji ćemo napredovati po pitanju proračuna za 2017. godinu. Ono što je važno i za jedno i za drugo je da nismo čekali prijedloge komisije kako bismo izložili naše stavove. A e, što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i proračuna za 2017. godinu, dakle, učinili smo e, to na taj način, a u političkim dokumentima, dakle, izložili smo prioritete Europskog parlamenta. Već sam ranije imao prilike to reći i od proračuna do proračuna vidimo kako izgleda ovaj višegodišnji financijski okvir. 2016. i 2017. godine ti su proračuni e, granični, pa zato ne možemo odgovoriti na situacije krize. Iskoristili smo sve rezerve, sav manevarski prostor koji smo imali. E, da i vidjeli smo za 2016. godinu da zapravo nemamo rezervi da idemo dalje. Zahvaljujući e, raspravi o višegodišnjem financijskom okviru, proračun kojeg smatramo proračunom s mjerama štednje, koji nije u mogućnosti odgovoriti na sve potrebe naših politika. Mislim da će svi klubovi zastupnika izvući pouke iz toga kada se bude raspravljalo o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Što se tiče konkretno proračuna e, za 2017. godinu, postavlja se dosta pitanja. Prve isplate počet će 2017. i 2018. godine za operativne programe. To je nešto što će se morati odraziti u proračunu. Postoji još nešto što se ne odnosi izravno na proračun za 2017. godinu, gdje ćemo, koji će se morati odraziti na trajanje proračuna. Trebalo bi ga staviti na petogodišnji e, rok, a ne sedmogodišnji e, koji odgovara trajanju programa. Ne znam što izvjestitelj misli o tome, ali to je pitanje koje se zaista treba postaviti. Osobno brine me da e, se jedno programiranje da programiranje programa ima jedan rok, a proračun drugi rok, te se bojim da se to ne odrazi na zajedničku poljoprivrednu politiku kao i na kohezijske politike. Zaključno mogu reći da će se za 2017. godinu trebati ponovno napraviti jedan e, proračun koji će po količini sredstava biti prilično graničan, a sada kriza zahtjeva značajan proračunski napor. Bila je kriza u Grčkoj i za 2017. godinu morat ćemo predvidjeti posljedice onih mjera koje smo na ovom odboru donijeli i koje će omogućiti Grčkoj da se nose s određenim brojem poteškoća. Hvala. A sada u ime zelenih, gospodin Rope. Hvala lijepa. Dragi kolege, dopustite mi da s vama podijelim komentare o proračunu za sljedeću godinu. Kako govorimo o proračunu, znamo da su je potražnja veća nego li što su naši kapaciteti. A svaki puta kada se prolazi kroz krizu, još se više i traži od proračuna. Zato je kod proračuna vrlo važno imati prioritete i vrlo je važno financirati te prioritete jer nije dovoljno samo odrediti prioritete, važno je također financirati ih. Vrlo je važna tema, tema od 5 milijardi eura za EFSI. Države članice sada e, tu mogućnost imaju i mogu to učiniti. Moramo također uzeti u obzir da e, će ti fondove se morati primijeniti na države članice i smanjiti se. Sada se fondovi koriste samo na neke države članice koji koriste za velike projekte, primjerice za gradnju cesta. Međutim, to neće imati toliki efekt na društvo. Oni će zapravo poboljšati samo infrastrukturu, prometnu infrastrukturu e, u e, prometovanju između dvaju gradova. Korištenje Fosilnih goriva trebalo bi također financirati iz EFSI-a, a trebali bismo također predvidjeti i neke e, zemljopisne ciljeve za taj fond. Kada ne bismo bili u situaciji gdje samo pet ili deset država članica iskoriste sredstva ili dobivaju sredstva iz fonda. Moramo predvidjeti neka ograničenja ili pak neka područja koji će omogućiti da više država članica koriste fondove. Moramo također omogućiti da fond omogući da se premoste razlike među regijama. Postoji još jedna važna tema, to je pitanje izbjeglica. Moramo se baviti tim pitanjem. A naravno kako bismo se time bavili moramo imati sredstva i to sredstva u količini u kojoj su potrebna. Ja sam nekada bio gradonačelnik i svjestan sam koliko je teško e, integrirati nove pridošle osobe u e, neko, na neko mjesto. Morali bismo zato izdvojiti sredstva za regije. Regije bi sada trebale prilagoditi i izmijeniti socijalne programe, a ti, ta sredstva bi se trebala iskoristiti za integriranje izbjeglica, na primjer za učenje jezika i tako dalje. To naravno košta novaca. Hvala lijepa i sve e, želim vam uspjeha u radu. Hvala. E, ne znam sada e, mislim da nitko od zastupnika ne želi uzeti riječ, ali sada imamo dva predstavnika Europske komisije, pa me zanima tko će od njih uzeti riječ. Ja sam Filip Žore, e, hvala što ste mi dali riječ. Mislim da nemam puno što dodati od onoga što je već rekao izvjestitelj za proračun. Naravno radi se o pripremi nacrta proračuna koja je jako osjetljiva. Moramo pomiriti različite aspekte i različite krize. Mislimo da je višegodišnji financijski okvir e, sa dozom e, fleksibilnosti koji postoji e, dobar okvir i zato ćemo ove godine kasnije nego što je uobičajeno dati nacrt proračuna. Mi e, nemamo puno zaostataka u plaćanju što je kao što ste rekli uzrokovano E, samom ulogom država članica u tome. Imamo također e, procjene za plaćanja za 2017. godinu. Moramo naravno uzeti u obzir ono što će sa sobom donijeti na tu temu godine koje dolaze. To je naravno vrlo važno za buduće višegodišnje financijske okvire. Gospodine Gajer, ako želite možete sada vi reagirati na ovo. Hvala vam lijepo na vašim komentarima, drage kolegice i kolege. Ali dozvolite da sad kažem nešto o nekoliko stvari koje su tu iznesene. Dakle, prvo, kriza u plaćanju. Ja sam relativno sretnoj poziciji što mogu reći da nas u ovoj godini, 2017. to neće baš još tako izravno pogoditi. Međutim, to su i kolege rekle. To je problem koji će se po, jako javiti i početi postati jako snažan na kraju ove, ovog razdoblja plaćanja, dakle ovog višegodišnjeg proračuna. Da kažemo da smo sada otprilike naš pokrivač dovukli do vrata, da se ne bismo prehladili, ali sad je ta deka ipak naš pokrivač nije dovoljno dugačak, pa da nam ipak sad polako proviruju noge van. Prema tome mislim da će nam 2018. i 2019. doći najveći problemi sa zaostalim plaćanjima. Ja sam međutim optimist i vjerujem da ćemo bolje uzeti, dakle, cijelu stvar, da, kažemo, dovesti pod kontrolu. Jer bio sam već više puta svjedokom, doduše, kada je e, komisija predložila brojeve i pre prezentirala brojeve o tom ostalim plaćanjima, onda su predstavnici vijeća rekli mi to vama ne vjerujemo. Naravno, na toj bazi je onda jako teško voditi pregovore, ali tu, e, to sam, zato sam sretan, tu opasnost više nemamo, zato što sada trilateralno gledamo te brojke. Drugim riječima, kad komisija nešto pripremi, i kad pogledamo kako izgledaju naše obveze plaćanja, kako izgledaju financijske rezerve, mi odmah u troje pogledamo i mi kao parlament smo se tu uključili. Naravno da se to dogodilo nakon što smo imali ono, vi znate, pre nekoliko godina onih 3,3 milijarde koje je jedan puta trebalo preko noći naći uplatiti i nakon toga smo mi zapravo i se tu uključili pa onda imamo malo više osjećaja za realnost kod predstavnika vijeća. A osim toga još nešto, politika vijeća je dugo, dugo bila takva što se odražava na srednjoročnom financijskom okviru, da ne gleda toliko na obveze plaćanja, nego da gleda onome koliko imamo plaćanja, dakle kod obaveza, dakle plaćanja prema preuzetim obvezama, s tim nemaju takvih problema. Oni imaju samo problema kod gotovih plaćanja E, koje sad trenutno idu. I samo na to su se usmjerili. A ono što ih čeka kasnije nije bitno. Dakle, mislim da sad, e, ja naravno razgovaram o tome i sa stručnjacima iz vašeg odbora, jer e, naravno to je njih je tome dovelo do toga da ne gledaju na ono što će doći kasnije plaćanja zato što mnogi projekti koji su bili planirani na koncu se ne počnu uopće implementirati i provoditi pa se ni neće tu nešto plaćati a da li će tu biti sudskih troškova procesa da će se tu još mora dodatne stvari plaćati to oni prebace na budućnost pa zato nisu na to gledali međutim sada mislim da se ta situacija bitno popravila ali gledajte, da li će oni recimo pola posto ili jedan posto tu fulati i ne razmišlja šta će ih kasnije do, šta će im se kasnije svaliti na glavu, to još možemo preživjeti, nije problem. Ali 4 do 5 posto, to je već jako puno. Vidite, mi imamo 950, 960 milijardi, recimo, stvari s kojima ćemo mi E, morati do 2018. računati godišnje, ali će nam tu faliti prema našim nekim proračunima oko 50 e, milijardi, eura koje će se nakupiti od ovih neplaćenih projekata. Prema tome, tu mislim da će nastati problem, jer to je onda prelazi tih 4-5% čak. Prema tome, moramo uvijek paziti kako će izgledati to plaćanje do kraja razdoblja. Za sada mi kao oružje imamo i kao mislim instrumente korisne imamo ovaj sustav ranog upozoravanja što mi apsolutno koristimo i namjeravamo koristiti kako bi izbjegli rizik da ponovno uđemo u onakvu krizu plaćanja. Imamo dakle taj sustav ranog upozorenja ali moramo dakle ove naše plaćanje za preuzete obveze sa konkretnim plaćanjima koji idu sada dovesti u bolju ravnotežu. To moramo. Još jedna stvar. pitanje je kvalitete. I to vam još želim tu naglasiti. Komisija naime intenzivno raspravlja o donošenju proračuna na bazi, dakle, usmjerenog prema izvršenju. To je sve divno i krasno, jer nikom sad nije drago da ako uzme novce u ruku da im napravi negdje most, sve je dobro prošlo, natječaj je prošao dobro, e, kvota grešaka je bila minimalna, sve je super prošlo, ali nažalost se poslije ispostavi da je most dignut na krivo mjesto i da se uopće ne koristi. Mura puhne pa se zatvori, recimo. I uglavnom se ne koristi. E pa sad to nije uopće nezanimljiva i, to je vrlo bitna stvar stvar. Jer vidite recimo američki revizorski sud, savezni njihov, on te stvari ne propušta više u Americi. Oni se fokusiraju ne sad samo na to da su se sva pravila poštivala, da nije bilo nikakvih kasnije niti procesa, niti drugih grešaka i sve ostalo. Ne. Oni traže da se vidi da je investicija bila kvalitetno napravljena. Drugim riječima da je most bio na pravom mjestu. I sada se i kod nas ta rasprava vodi. Ja jako zagovaram tu, tu verziju i tu varijantu i mislim da se regi odbor mora intenzivno zamisliti koji bi bili pravi parametri kako bi se recimo ono mnoštvo projekata koji se trebaju financirati iz regionalnih fondova Europske unije, koji bi bili pravi projekti na kojima bi se taj novac najbolje oplodio i koji bi bili najkvalitetniji i to je onda ta izvršenje, taj performansa. I prema tome treba orijentirati naravno i naše izdvajanje iz budžeta. Znači kvaliteta projekta. I zato, drage kolege, bolje napraviti manje projekata koji imaju veću, višu razinu kvalitete nego puno loših. Kažem, makar oni bili savršeno izvedeni, a ono imate most i gotovi ste na krivom mjestu. To vam sam htio još reći, a to je rasprava koja teče u Europskoj uniji u vezi našeg proračuna. Sad još jedna stvar. Pitanje EFSI-a. Da, Katajne nam je na prošloj plenarnoj sjednici to kao ogroman uspjeh. Međutim, pitanje je nisu li to sve projekti koje bi Evropska e, banka za investicije tako i tako već financirala. Na to nije dao odgovor Katajnen. Naravno. I tu sam govorio sa stručnjacima. Jamstva za EFSI-a koji koja on daje zapravo intervenira ono što bi se tako i tako iz regionalnih fondova već platilo. Pa sad se pitamo da li mi sa FCM zaista dobivamo ono što su nam obećali. Dakle, one dodatne projekte koji se financiraju u gospodarstvu, a ne ovo što bi tako i tako imali. A sad trenutno ne izgleda tako. Evo je primjer koji je kolega Ropet spomenuo, baš se to odnosi na moju domovinu Njemačku. Vidite, naravno da nije lijepo kad EFSI u Njemačkoj financira izgradnju autocesta, autobanova. Međutim, naš ministar financija kod nas u Njemačkoj stalno se buse u prsa i sad je sretan što smo u pozitivnoj nuli, u crnim brojkama nemamo dugova i tako dalje. Prema tome, e, to što EFSI radi u Njemačkoj, koliko je tu eventualno izložen rizicima je relativno maleno makar to ne zvuči tako dobro ali definitivno moramo gledati na povećanje i dodat kvalitete i dodatne, dakle additional dodatne projekte, kao što je se i obećavala. Ja sam zato da se bolje savjetuje i da se poveća razina i savjetovanja i kriterija za odabir kvalitetnih projekata koji će se financirati iz EFSI-a. Međutim, isplati se voditi jednu konstruktivnu raspravu o EFSI-u ja upravo i sad evo glasno razmišljam pred vama o tome, ne bi li recimo novac koji ide u plaćanje jamstava i koji se treba iz EFSI-a davati, ne bi li mi kao parlament to mogli tako dugo trpati u rezervu i držati u rezervi dok se komisija ne pobrine da se te stvari malo drugačije ne naprave. Da mi kažemo mi smo pripremili sredstva, ali sredstva se neće osloboditi dok se, ona su pripremljena, ali nisu oslobođena dok se neki preduvjeti ne riješe. A to će biti onda kad nam naša komisija riješi te preduvjete i napravi bolju kvalitetu projekata i da budu zaista dodatni. I zatim još nešto, samo nešto što ću u ime proračunskog odbora reći o izbjegličkoj krizi. Stvarno sam malo ogorčen stanjem kako mi se to prikazuje sad. Vidite, vijeće u kojoj god formaciji bilo, kad god se oni okupe, oni uvijek daje vrlo ambiciozne pristanke i pristaju na to koji će se financijski instrumenti u Europskoj uniji koristiti, koliko će se novaca uzeti u, ruke, da se i sa fondom za Afriku i sa recimo instrumentom za financiranje Turske i turskih problema, da se dakle svim tim instrumentima onda ublaži teška sudbina izbjeglica i izbjegličke krize. A onda komisija dođe k nama pa kaže, evo čuli ste, oni su dali velike pristanke, pristali su na svašta, a sad se moramo i pobrnuti da se taj novac i pripremi i sad je to, sad je to, proračunski odbor uvijek se i slagao i dobro i slušao ih. A onda pogledamo te brojke i pogledamo te strujanja, te tokove plaćanja, ali mislim da je to čista blamaža. Jer vidite, Evropska unija dakle i parlament i vijeće obavi svoju domaću zadaću kad je u pitanju proračun. Međutim, zemlje članice koje bi trebale nadopuniti ta sredstva iz onog što mi iz nekih rezervi u proračunu nađemo, one bi trebale, one ništa ne naprave. Većina jednostavno se kupi sa, dakle kupi si ulazak, plati si ulazak u fond sa 3 milijuna, to je onaj minimum da bi se moglo sudjelovati u fondu i dalje ništa više to dovede do mene da jednostavno ne bismo trebali toliko proračunskih sredstava vezati konkretno i odmah davati za plaćanje, oslobađati, nego moramo prvo pogledati što su zemlje članice spremne platiti, a mi dotle držimo sredstva u, u, rezervi i onda tek svojih do 50% visine tih sredstava odriješimo kada one zemlje članice prve ulete i prve plate. Dakle, vidite, nisam zato da prvu tranšu, prvu e, Prvo plaćanje, dakle, za turski instrument, za Tursku odriješimo iz našeg proračuna, a dotle zemlje članice nisu dali više od 3 milijuna po zemlje članice koliko je samo bio njihovo plaćanje ulaza. I mislim da ako u tome uspijemo, onda ćemo puno bolje proći. Prema tome, zalažem se za to da ako zemlje članice ne uplate svoj dio, nećemo ni mi iz Europske unije dotle ništa. I zadnja točka, a to bih rekao kolegice Tomašić, to ne bih u ovom kontekstu ne bih htio ni prištediti vašem klubu zastupnika Ekara. Ne bih ja dijelio sva ova načela s vama kad me nas vijeće tako pustilo. Međutim, vaš zahtjev vaš zahtjev se može provesti samo onda ako vijeće Europske unije i ministarsko vijeće ne budu tijekom provedbe proračuna, uvijek iznova <laughs> imali nove ideje o tome šta se još može s tim istim proračunom dogoditi, šta hoću reći o tome konkretno. Vi govorite o realističnom proračunu. Slažem se ja s vama, ali mi ne možemo unaprijed predvidjeti kakve će biti krize na ovom svijetu. Prema tome, planiranje je tu jako teško. A drugo, mislim, mi stalno u parlamentu konfrontirani sa situacijom da zemlje članice kao reakcija na krizu njima prva stvar koja im pada na pamet je ajmo posegnuti europski evropski proračun a tek onda dođu na ideju a šta bismo mi sami mogli eventualno napraviti da to nadopunimo i ublažimo. Dakle, realističan proračun koji se da planirati taj zahtjev je nešto što moramo zajednički iznijeti vijeću, da im kažemo kad dođe do krize, onda parlament treba naravno ispuniti svoju političku ulogu i odgovornost i gledati kako ćemo reagirati iz europskog proračuna na tu krizu, ali tu vijeće mora igrati skupa s nama i reći da, ali onda tu trebaju i druge pomoći vijeće recimo onda treba tu ispostaviti recept i dati nam recept kako ćemo politički djelovati, ali na kraju tko će platiti račun za to naši proračunski obveznici u redu, ali to treba onda prebaciti, znamo, ne samo na naš proračun, nego i na te zemlje članice. Kad bi vijeće prestalo sa svojim načinom poslovanja, onda bi došli do toga da ispunimo ono što traže ECR, a to je da se sve isplanira u razumnom roku unaprijed i da je sve malta nepredvidivo. Međutim, bojim se da ćemo zbog situacije opće u kojima je vijeće nemoćne vas morat ponovno razočarati. Just, Da, zato što e, ste govorili pred našim odborim o tome da se trebamo zasnivati na e, rezultatima. Čuli smo različite izvješća koje su upravo govorila u tom smislu. U novim uredbama imamo dakle tu novi pristup, to je dakle metoda koja se zasniva na performansi, na rezultatima, održiv razvoj, ICT i tako dalje. A onda e, u samim programima imamo pokazatelje e, performanse ili rezultata. A čak imamo i e, proračunsku e, pričuvu u tom smislu od 6% našeg novca. Dakle, e, stari most, stari most koji nikamo ne vodi, to je dakle nešto što pripada prošlosti. A u ovom novom razdoblju koristimo dakle metode koje se zasnivaju na e, rezultatima i to je primjer za druge politike, za politike razvoja uopće se ne vode na taj način. u godinama koje dolaze to ćemo moći pokazati, naročito 2016. i 2017. A što se tiče prvog izvješća gdje sam ja izvjestitelj, napravit ćemo ono što moramo. Dakle, ovo je dobar temelj za rasprave. Hvala lijepa, ovime zaključujem ovu raspravu. Hvala vam što ste sudjelovali na našem sastanku. A dobit ćete mišljenje gospodina Vona i drugih kolega koje će na tome surađivati. Hvala lijepa. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. A to je mišljenje kojeg je priredio gospodin Poreba o zakonodavnom izvješću komisije o e, industriji i, izvješću i e, radi se u osnovi o osiguravanju opskrbe plina. Odbor regije na sastanku u Ožiku odlučio napisati mišljenje. Ostali odbori koji rade na tome su AFET, ENVI, e, Ekon, IMKO i TRAN. Naš će izvjestitelj predstaviti nacrt mišljenja, a predložit ću rok za ulaganje amandmana četvrtak 22. lipnja. Gospodinu Poreba, izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, zahvaljujem u istinu na mogućnosti da vam predstavim ovo vrlo važno mišljenje. Od usvajanja uredbe 2010. godine kada je Europska unija osigurala neke mjere što se tiče integracije tržišta plinom kako bi znači također usvojila određene mjere za zaštitu. Možemo reći da današnje iskustvo posebno što se tiče krize opskrbe plinom 2016, 2006. 9. i 2014. Sve to, sve to ukazuje na činjenicu da ovdje govorimo o prekograničnim pitanjima koji e, pogađaju Uniju u cijelosti. Sadašnje uredbe samo u manjoj mjeri zaštićuje e, domaća tržišta plinom i samo na ograničeni način zaštićuje ta tržišta. I to više e, s tehničkog stanovišta. Mislim se mi sad suočavamo sa nekim općim problemima na regionalnoj razini. A to je također i politički problem. Želio sam to podcrtati u svojem mišljenju. Dobro je da prioritete energetske sigurnosti stavimo u srce našeg djelovanja u Europskoj uniji. A e, ciljevi strategije za energetsku uniju idu u dobrom smjeru. Zbog toga pozdravljam činjenicu da govorimo ovdje o sigurnosti opskrbe. A mi želimo uvesti povećane e, instrumente, poboljšanje instrumente suradnje između država članica. Posebno pozdravljamo prijedloge koji se e, usredotočuju na načela solidarnosti, upravljanja rizikom, te također e, nadilaženjem određenih rizika. Imamo također i te regionalne skupine koje pokazuju pojačanu suradnju i solidarnost između država članica. Sve to će poboljšati sigurnost opskrbe i uredba će u tom smislu biti e, učinkovitija. Prekogranični karakter e, opskrbe plinom e, je nešto što e, svi poznajemo, 90% tih tokova idu kroz cijelu Europu. I to znači da postoji rizik tako zvanog repo efekta. I zbog toga nam je potrebna znači suradnja na europskoj razini. E, regionalna suradnja koju i promoviram i koju podržavam je također važna. Ako Znači uzimate u obzir e, činjenicu da se na neki način moramo pravilno raspodijeliti e, posljedice kriza u e, energetske krize u Europskoj uniji. Imamo znači mehanizme suradnje koje će u svakom slučaju dovesti do diversifikacije opskrbom, a to je vrlo, vrlo važno, zapravo ključno u hitnim situacijama. Znam da mislim da bolja regionalna suradnja koja se osniva na zajedničkim načelima e, opskrbe i e, isto tako distribucije e, daje državama članicama prave instrumente za upravljanje rizicima koji su povezani sa poremećajima opskrbe ili pre e, jako velikom e, potražnjom. Solidarnost mora biti e, glavno načelo i obvezujuće načelo. To znači da mora postojati mehanizam kako bi se plinom opskrbila kućanstva i e, druge e, ustanove od temeljne socijalne, e, socijalnog značenja kao na primjer škole, bolnice i tako dalje. A također u tom smislu moramo smanjiti opskrbu nekim drugim područjima. Također je izuzetno važno da možemo razmjenjivati informacije. To je također podcrtano u mojem mišljenju. Slažem se da Europsku komisiju odmah treba obavijestiti o određenim e, materijalnim ugovorima odmah nakon što su oni potpisani. A nadležna tijela i Europska komisija moraju biti u mogućnosti, ako je to opravdano, da zatraže informacije koje će se onda koristiti za procjenu rizika opskrbe. Postoji zbilja potreba za velikom transparentnošću u tom smislu. Veselim se radu na ovom mišljenju i nadam se da ćemo imati mišljenje koje će govoriti o mehanizmima e, osiguranja opskrbe E, i e, dobavljanja dovoljne količine plina u države članice, posebno u hitnim situacijama. To bi trebao biti jedan od najvažnijih ciljeva e, sadržanih u ovom našem mišljenju. Ono što bi bilo izuzetno važno imati na umu je da je regionalna dimenzija ono što je u srcu i da bude zadržana u svim aspektima. A to treba biti podržano od našeg odbora. Hvala. Hvala. Sada dajem e, riječ e, izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Hetman nije e, prisutan. Znači, gospodin Van Nisteroj, izvolite. Hvala. Da, gospodin Hetman nije ovdje ali on je, e, se slaže sa vašim e, pristupom. Ako pogledamo e, važnost plina, onda moram reći prvo sljedeće. Plin je znači temeljni dio energetskog miksa. Znači u ovom trenutku imamo znači tu tranziciju i toj tranziciji E, plin e, je u svakom slučaju važniji od ugljena. A plin e, je vrlo važna stvar za sljedećih 50 godina, čini mi se. Europa je uvelike ovisna, kao što već i stoji u dokumentima, o uvozu, a to je zapravo strateško pitanje. Nova uredba je u tom smislu izuzetno važna. A kad govorimo o sigurnosti opskrbe, to su znači imamo određene slabe točke, e, imali smo 2006. 2009. i 2014. tu smo imali upravo takve manjkavosti e, gdje je zapravo sigurnost e, opskrbe bila dovedena u pitanje. Regionalizacija je u svakom slučaju izuzetno važna i mi ovdje u Odboru za regionalni razvoj dajemo svoje mišljenje o tome. Regionalizacija eh, je zapravo na neki način na većoj razini. Gospodin Hetman također podcrtava da mora postojiti sustav koji funkcionira kad e, pokrenemo to načelo solidarnosti između susjedstva u e, teškim situacijama. E, naše, znači, benzijske benzinske stanice... Znači, naše benzinske crpe prije deset godina su mogli, znači, funkcionirati samo u jednom e, pravcu, a sada imamo ju tu mogućnost da za, zapravo pumpaju u dva smjera ako je to e, potrebno. To je u svakom slučaju izuzetno važno kad govorimo o tom e, načelu solidarnosti. A ono što je izuzetno važno također je da obvežemo i prisilimo države članice da imaju strateške rezerve. U trenutku kad postoji manjak onda a kad moramo obskrbiti određene e, infrastrukture, onda moramo imati rezerve u tom smislu. E, u tom smislu imate pravo. Gospodin Hetman također govori i o transparentnosti što se tiče rezultata mjera koje smo poduzeli. U prošlosti smo se znači, dogovarali oko određenih mjera u hitnim situacijama trebamo vidjeti nakon koliko dana zapravo treba e, e, pokrenuti taj princip e, solidarnosti i pomoći susjedima u hitnim situacijama. Također, gospodin Hektman je analizirao vaše amandmane, oni ide u istom pravcu, no on će vjerojatno i uložiti neke amandmane u tom smislu. Evo, to je e, način na koji EPP funkcionira, e, razmišlja. Hvala, hvala, gospođa Molkova, izvolite. Hvala. Meni je politički dio ostao jer moj kolega je vrlo jasno rekao zašto je potrebno revidiranje ovog dokumenta o sigurnosti opskrbe plinom. Znamo to iz iskustva iz prošlosti, ne trebamo to ponavljati. A što se tiče onoga što je rekao izvjestitelj, slažem se sa cijelim nizom e, stvari koje je on spomenuo. Trebamo se usredotočiti na tri područja komentara. Prvo, već smo govorili o tim toj regionalnoj povezanosti i regionalizaciji to e, iz praktičkog stanovišta znači e, države članice će imati tu regionalizaciju moraju imati zapravo pravu infrastrukturu i šeme trgovanja na regionalnoj razini to mora biti uravnoteženo to u svakom slučaju uključuje i e, činjenicu da moramo imati e, znači e, strogu diversifikaciju. S druge strane, države također e, moraju stvoriti bilateralne načine suradnja. Kad govorimo o regijama, države članice moraju stvoriti zajedničke planove, to se mora znači ustanovljavati i mora se osnivati na strukturnim planovima na e, regionalnoj e, regionalnoj razini. Treći e, komentar je vezan uz taj princip načelo solidarnosti, mehanizam solidarnosti, već smo o tome govorili. Trebamo to pojasniti kako bi bilo jasno na koji način individualni partneri trebaju e, znači doprinijeti u slučaju hitnih situacija u drugim e, državama. E, trebamo reći da države članice ne posjeduju, nisu vlasnice plina i zbog toga trebamo govoriti o komercijalnim pravnim pitanjima povezano s to. A isto tako imamo i ovaj članak 15, tu imam komentare vezano uz ugovorne strane u okviru energetske unije i to moramo pojasniti način na koji taj mehanizam funkcionira i vidjeti e, kako to može funkcionirati u slučaju da za susjeda imate Ukrajinu, u Slovačkoj to su, e, slučaj. Naš susjed ima puno veće tržište od našeg, znači e, ono što je izuzetno važno da taj mehanizam ne dovodi u pitanje e, države koje moraju zapravo uravnotežiti taj e, sustav. A kad se radi o ovim temeljnim socijalnim, službama, tu postoji također rizik jer e, ako to primijenimo, onda mož, ćemo morati možda smanjiti e, količinu zaštićenih kupaca u državama članicama i postavljamo si pitanje da li to može funkcionirati ili ne. Mi u svakom slučaju kao skupina ćemo dati amandmane. Hvala za nas u radnji. Gospodin Van Biltenburg u ime ALDE. Prostite, naš izvjestitelj u Sjeni, e, gospodin Jakovčić, nije ovdje. Kad govorimo o energetskoj e, sigurnosti, onda tu prije svega moramo imati na umu konkurentnosti i e, isto tako e, moramo imati na umu da 2010. godine smo imali odgovor na ove izazove opskrbe plinom. u svakom slučaju moramo se pozabaviti pitanjima različitosti u državama članicama, uzeti u obzir preko granični aspekt Trebamo inzistirati također i na e, troškovima prevencije koji će biti e, manji. Trebamo usvojiti znači taj takozvani regionalni pristup. To je regionalni pristup, je različit od onog regionalnog pristupa kojeg smo već raspravljali a taj regionalni pristup e, sigurnosti opskrbe plinom je važan kako bi imali e, uravnoteženu dostavu. Kad govorimo o e, krizi na unutarnjem tržištu plinom, ono što je izuzetno važno je da to tržište bude otpornije, moramo stvoriti regulatorni okvir koji će biti osnivan na tržištu i koji će biti e, stabilan, na koji će se također osnivati i na unutarnjim e, izvorima, resursima. Kad govorimo o diversifikaciji, trebamo u svakom slučaju se e, maknuti od neke, nekih dominantnosti što se tiče e, same opskrbe. Moramo u svakom slučaju e, identificirati rute, dobavljače i tako dalje. Moraju postojati mora postojati jasni okvir kako bismo zajedno surađivali u okviru država članica, u okviru Europske unije i partnera. Projekti se ne bi trebali financirati u okviru Europske unije. Cilj, e, zapravo princip, e, vodeći princip treba biti e, ne samo solidarnost, nego i također i poštivanje tržišnih principa. Postoje relevantni rizici u svim regijama i u tom smislu moramo e, uzeti u obzir sve mogućnosti koje može dovesti koordinacija kako bismo ublažili te rizike. Hvala, hvala gospođo predsjednice, mi ćemo u svakom slučaju uložiti amandmane u tom smislu. Hvala gospodin Mišel, vi ste izvjestiteljica, izvolite. Mm. Hvala vam lijepo. I mi smatramo da je sigurna opskrba plinom i preko, onda u tom smislu solidarnost među državama koja je prekogranična, da je to vrlo važni faktor. Međutim, imamo i nekoliko komentara. Dakle, kod sve važnosti e, opskrbe plinom, ako želite izbjeći bilo kakve nužne situacije ili zastoje koji dovedu do katastrofa, onda moramo jasno se osloniti na alternativne izvore energije, pa bi mi tu jasno željeli da se posebno usmjerimo na e, stvaranje upravo tih alternativnih izvora. Druga stvar, kao što su moji kolege rekli iz socijaldemokratskog kluba zastupnika, mi imamo velikih problema oko s pitanjem definicije socijalnih službi. Nismo baš sasvim na čisto s tim i nismo se ni sami uspjeli još tu uskladiti. Da li bi to trebali definirati na razini Evropske unije ili bi socijalne službe i socijalne usluge ostavili servise da ih se definira na razini e, zemalja članica? Mi, iskreno govoreći, više smo skloni tome da zagovaramo evropsku definiciju. A ako bi se to onda na europskoj razini činilo, trebali bi malo više diferencirati. I mislim da bi, ako radimo to na europskoj razini, trebali povećati manevarski prostor. Naime, da više stvari uđe u to, ne samo briga za djecu, nego još puno drugo stvari. I mislim da bi to, kažem, na jednoj europskoj razini bilo bolje napraviti, ali onda vrlo precizno. Treća naša napomena je odnosi se na involviranje lokalnih i regionalnih vlasti. Ako želimo općenito ići prema regionalizaciji, onda moramo jasnije i direktnije moći razgovarati sa svojim partnerima, što znači da bi se više trebalo involvirati te regionalne i lokalne vlasti. Toliko o nama, ali što se inače tiče mi uglavnom podržavamo i vrlo smo blizu stajališta. Hvala. Gospodin Rope, želite li ponovo uzeti riječ? Gospođo predsjednice, hvala, dragi kolege. Želio bih e, reći e, nešto o razočaranju našeg kolege i našeg kluba. Žao nam je što on e, i žao mu je što ne može E, prezentirati svoje mišljenje ovdje. Mi se slažemo da sadašnja razina zakonodavstva ne omogućuje stabilnost ovih tržišta. Zbog toga se veselimo uvođenju novog mehanizma i jačanju postojećeg mehanizma kako bismo osigurali dobru razinu zaštite, a isto tako e, kako bi ojačali suradnju između država članica. Znamo da u određenim situacijama gdje znači principi tržišta ne funkcioniraju, onda mora postojati znači zaštita država članica od eventualnih reperkusija. Moramo ostvariti znači otpornost u slučaju prekida opskrbe. Želim dati primjer u Litvi imamo LG terminal znači za e, ukapljeni plin i on se koristi samo u jednoj trećini svojih kapaciteta zbog različitih e, razloga, a mogli bismo ga koristiti i u većoj mjeri. Umjesto da danas o tome samo govorimo. Treba nam e, Nord Stream 2, a Nord Stream 1 e, se koristi samo u pola svoje kapacitete. znamo da postoji zelena energija, obnovljive energije i to je nešto što nam također treba postoji to i također e, i činjenica da dodatna potrošnja plina neće rasti. Imamo i taj problem siroma, energetskog siromaštva jer mnogi teško plaćaju račune za plin, posebno u zimskim mjesecima zbog velikih troškova, velikih cijena. Te obitelji u e, posebno zimskih mjesecima su čak ispod razine, e, ispod praga siromaštva. Zbog toga moramo uvesti dodatne zaštitne mehanizme kako bismo riješili ovaj problem energetskog siromaštva i krenuli prema održivoj energiji, održivoj energetici. Imamo veliki potencijal e, na području obnovljivih energija. Fosilna E, energija i upotreba fosilnih goriva može biti u određenom trenutku dobra kako bi se zaštitili od utjecaja vanjske opskrbe, ali moramo govoriti o energetskoj učinkovitosti, a sve to mora biti procijenjeno i analizirano ne kako bismo smanjili e, troškove energije. Kao bivši gradonačelnik moram reći da je moguće smanjiti troškove za grijanje. Mi smo e, to e, e, znači smanjili u velikoj mjeri, a ono što je potrebno je da stvorimo sve uvjete kako bismo znači to upisali u horizont 2020. godine. E, koristeći financijske instrumente. Moramo obnoviti suradnju između država članica koja u ovom trenutku čak skoro i ne postoji. Moramo također i e, poboljšati prometne infrastrukture. U tom smislu u ime izvestitelja zelenih želim vam zahvaliti i nadam se da ćemo pronaći kompromise i hvala vam još jednom na poslu, obavljenom poslu. Hvala. A sada gospodin Mato A sada dajem e, znači riječ predstavniku Europske komisije iz glavne uprave za energetiku. Izvolite. Da, ovo je izuzetno važno pitanje. Ovo je, e, znači, sigurnost opskrbe je jedna od e, dimenzija, pet dimenzija energetske unije, a ono što je također važno je da povećamo korištenje obnovljivih izvora energije, to uključuje i bioplin, prirodni plin, Zbog toga to je dio naših rasprava danas. To je u svakom slučaju povezano sa e, programom za obnovljive energije. A energetska učinkovitost je nešto od izuzetne važnosti za e, e, sigurnost opskrbe energijom. Znači energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije. Plin će igrati važnu ulogu u svakom scenariju koji budemo osmislili za 2030. u 2030 2050. godinu. Zbog toga je važno da zapravo najčišći izvori fosilne energije podrže tu tranziciju prema čišće energije u budućnosti. Moramo u svakom slučaju ojačati funkcioniranje tržišta, ali svi prepoznaju da unutarnje tržišta ne može riješiti sve probleme. Zbog toga moramo u e, svjetlu e, tih energetskih plinskih kriza koje smo imali 2006. 2009. i 2014. moramo pojačati regionalnu suradnju. Možemo reći da pristup u ovom trenutku se usredotočuje samo na rješenje rješenje na nacionalnoj razini, to može imati čak i neke negativne e, učinke. Zbog toga što je izuzetno važno je da ustanovimo prekogranične mjere oko koji će se zajedno dogovoriti države članice. Imamo e, tu analizu koja je preduvjet zajednička analiza no, analiza nije sama po sebi dovoljna, nego su nam potrebne također i mjere koje će se zajedničko osmisliti. Potrebe su nam također i e, operativne skupine koje će moći poduzeti hitne mjere, također nam je potreban taj pristup od ozdo prema gore e, te ustanoviti mehanizam koji će spriječiti da se sad upetljamo u nekakve duge procedure. E, Mm, ono što smo mi predložili je da e, ustanovimo kriterije za regije. Ono što je važno je da su te skupine relativno male i stabilne, a suštinski moraju na neki način e, pokušati e, ublažiti i stvoriti sinergije uzimajući u obzir i vrijednosti zapravo pozitivne i negativne situacije u državama članicama. Kad govorimo o hitnim koridorima opskrbe energijom, to je zapravo dobar dodatak, ali to ne može biti e, nešto što će nadomjestiti regionalne skupine, nego to mora jačati regionalne skupine e, definirajući na koji način i kojim putevima, rutama će plin stići tamo gdje je potreban. Solidarnost je također e, drugi najvažniji e, princip ove uredbe, to je zapravo e, sustav koji mora stvoriti osiguranja, moramo također imati dogovore administrativne, financijske i zakonodavne aranžmane. Imali smo znači ovu koordinacijsku skupinu za plin koju smo, imali smo sastanke i dionike koji su sudjelovali u tom sastanku koji su malo rasvijetili e, situaciju, no solidarnost ne može, znači moramo imati taj princip e, solidarnosti. U svakom slučaju ono što je izuzetno važno je transparentnost ugovora kako bi e, poboljšali zapravo e, informacije koje onda služe za procjenu rizika i izradu procjena rizika. Mi smo vidjeli u prošlim plimskim krizama da države članice nisu dovoljno svjesne e, određenih ograničenja u komercijalnim ugovorima između dobavljača i onih koji kupuju plin. A u nekim velikim ugovorima čak države članice nisu bile svjesne tih ograničenja. I zbog toga moramo imati tu automatsku notifikaciju. Isto tako, ono što je važno je da e, poboljšamo suradnju u okviru e, stranaka energetske unije, moramo imati taj princip osiguranja reciprociteta i to u interesu obiju strana. To zapravo nije sad nekakva unilateralna pomoć, nego moramo prije svega imati e, taj e, princip koridora u okviru energetske zajednice kako bi svi zajedno mogli funkcionirati. Moramo također imati zaštitu tih zaštićenih kupaca i temeljne socijalne usluge. To je nešto što je e, također važno, a razlog zašto se to dovodi na e, europsku razinu je da zapravo mora postojati sloboda za e, određena sloboda za države članice moramo imati nekakav srednji put u e, našoj uredbi i zadnje infrastruktura moramo e, se bolje povezati i koristiti sve što je sada sagrađeno sve infrastrukture koje postoje a moramo imati na primjer i širi obzor, e, uzeti u obzir e, različite e, koridole, koridore, a moramo također i postaviti pitanje vezano uz odobravanje tih, tog dvostrukog cirkuliranja. Hvala vam što ste nas pozvali da sudjelujemo u sastanku vašeg odvora i veselimo se budućem radu. Hvala lijepa. Da li biste vi, gospodine Poreba, htjeli uzeti riječ da zaključite? Izvolite. Da. Evo samo da to sve skupa pokušam još rezimirati i zaključiti. Hvala vam puno na vašim komentarima, primjedbama kao i prijedlozima. Vjerujem da će vaše, prijedlozi samo ojačati ovo naše izvješće, ovo naše mišljenje. Mislim da smo postigli opću suglasnost da su nam potrebne dodatne mjere koje bi pojačale i osigurale bolju opskrbu, dakle ojačale sigurnost opskrbe i na našem zajedničkom tržištu. Mislim da postoje tri stvari koje bi nam to mogle pomoći. To su prvo regionalne skupine, drugo solidarnost i treće solidarnost između pojedinih članica, zemalja članica i zatim transparentnost ugovora. Volio bih da ta tri glavna elementa budu i baza za naš rad i za sve amandmane koje ćete vjerojatno još podnijeti jer mislim da će sve ovo što smo danas čuli i svi vaši amandmani budući biti u skladu sa onim što smo danas predstavio, o čemu sam govorio. Dakle, ove tri, tri glavne razvojne linije e, koje se obrađuju u mom izvješću. U svakom slučaju puno vam hvala i uvjeren sam da će to izvješće koje ćemo na kraju zajedno sastaviti vi ćete ga obogatiti svojim amandmanima, da će to dati jedan kompletan stav e, našeg odbora regija i da će dati jedan bitan doprinos e, jačanju e, zakonske regulative koja će nam osigurati opskrbu plinom i poboljšati dosadašnju opskrbu plinom u cijeloj Europi. Hvala lijepo. A sada nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu, to je prezentacija jedne studije koju je naručio resorni odjel B posvećen uslugama od općeg interesa u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Naš odbor je zatražio izradu te studije kako bi procijenili koliki je udio OFC-a u pružanju usluga od općeg interesa i to u trenutnom programskom razdoblju. Studija je pripremljena i danas će vam biti završena i danas će vam gospodin Erik Glersen, viši konzultant u resornom odjelu B, prezentirati rezultate studije. Nakon prezentacije e, riječ imaju članovi za komentare, pitanje i raspravo. A sada, gospodine Glersen, imate riječ. Hvala lijepo. Dame i gospodo, hvala vam na prilici da vam možemo prezentirati našu studiju o uslugama od općeg interesa u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Dakle, ti usluge od općeg interesa ili kratko kako im ih zovemo SGI-ovi, koje s jedne strane su, rad s njima je veliki izazov, ali i šansa. Prvenstveno izazov zato što veliki dio kohezijskih politika i fondova direktno vezan za same usluge od općeg interesa. Drugo, a oni se relativno e, rijetko e, koriste u kontekstu kohezijskih politika, više se o njima govori kad se govori o tržnom natjecanju. A de facto oni trebaju upravo na našem jedinstvenom tržištu održati onu ravnotežu između isključivo državnih službi, javnih službi i ono što je privatni sektor. I tu je baš onaj paradoks jer oni su zapravo veliki izvor za socijalnu i teritorijalnu koheziju. Oni su ti koji pomažu jednom pametnom i održivom razvoju. Osim toga, bitno e, e, kohezijska politika baš bitno djeluje na pružanje usluga od općeg interesa. U ovoj prezentaciji smo se fokusirali na usluge od općeg interesa koje su definirane kao ekonomske aktivnosti koje su izvedene u nekoj vrsti na nekoj vrsti tržišta koje je konkurentno. Ali oni idu u javnom interesu i neće se nikada pružiti bez intervencije i djelovanja javnosti. Možda to ne djeluje baš sasvim logično. Dakle, to su i za njih imamo politike i regulacije jer postoji potreba za tim. Dakle, vidite, malo je cijelo to područje na kojem smo djelovali nelogično. Drugo, opće ova ideja o tome šta je javni interes nije niti jednostavan, niti je statičan, jer to je se mijenja od regije do regije, različite socijalne skupine imaju različite potrebe. I prema tome, osim toga, oni se tijekom vremena i mijenjaju, evolviraju. Kao što ste vidjeli, recimo, mi danas imamo mobilne telefone, različite širokopojasne pristupe internetu. To su sve postali opće interesni, dakle stvari od općeg interesa. E, vidimo recimo efekt globalizacije se i deregulacija se isto održavaju e, i na ove usluge. Zbog toga je to područje jako dinamično, kao što smo rekli, u kojem se kontinuirano treba ažurirati i usklađivati politika koja njima rukovodi i koja, mislim, prema koje se oni razvijaju. Evo u ovoj prvoj prezentaciji ćemo vidjeti kako izgleda pružanje usluga od općeg interesa u Europi. Zatim ćemo pogledati kolika je trenutno doprinos ESIF-a trenutnim tim naš uslugama od općeg interesa, a zatim ćemo dati svoje preporuke na temelju studije. Prvo, e, Dakle, usluge od općeg interesa čine veliki udio u evropskoj ekonomiji. To je 25% su one zadužene za ono što se zove dodana vrijednost i stvaranje dodanih vrijednosti Europi. Gotovo 30% općih zaposlenja u Europi oni daju i 22% svih investicija. Ali vidite, to je različito od zemlje do zemlje. Recimo u razvijenim zapadnim zemljim članicama Belgije i Portugal, tako dalje, to više od 30%, ali manje od 19% u Rumunjskoj recimo. A što se tiče investicija, mi govorimo od 11% u Portugalu i Velikoj Britaniji do 56% u Litvi. Vidite koliko je razlika u tome. Što se još, što smo još vidjeli, to se jako razlikuje brojka do 2006. do 2010. Relativna važnost e, usluga od općeg interesa se ekonomije jako promijenila, ona je narasla. Dakle, oni su djelovali kao jedan stabilizirajući faktor u ovom postkriznom razdoblju. Dakle, grubo govoreći, mi vidimo da je politika ovih servisa općih usluga otprilike jedna četvrtina evropske ekonomije, otprilike. I vrlo je bitno e, vidjeti da je to nije tako zamijeniti da to nije nešto tako trivijalno. Vi ne možete nešto što je toliko veliko učiniti samo jednom funkcionalnom politikom unutar naših mnoštva naših politika Evropske unije. I e, možemo sad isto tako reći da je e, to područje na kojem se doista definira europsko socijalno tržišno gospodarstvo. Mi znamo da se to neće odnositi na plaćanje, ne na prava održavanja, radna prava, niti na pravo na štrajk i tako dalje. Ali Evropska unija svakako poduzima mjere kako bi nacionalne, regionalne i lokalne e, vlasti doista podsjetila, osposobila i pozvala na to da pružaju usluge od općeg interesa. Prema tome to je jedna kombinacija, jedna ravnoteža između privatnog i javnog sektora. Vidite, ovdje smo u našoj studiji primijetili, ali stanovitu neuravnoteženost. Vidjeli smo da u procesu smo imali zajednička europska rješenja za to kako bi se ti usluge pružale posude i gdje su teški uvjeti, ali s druge strane smo imali pokušaje da se brzo donesu različite odluke koje onda, dakle, zakonski okvir je bio prebrz, a da bi to društvo moglo pratiti i da bi se to na terenu moglo realizirati. Nadalje, možemo primijetiti da imamo dva glavna načina bavljanja sa uslugama od općeg interesa. Jedno bi da od početka reguliramo tržište recimo da ga okvirimo, da damo jedan pravi okvir za pružanje, da može lakše pružati takve usluge, a drugo da pogledamo gdje idu, e, kako izgledaju usluge na tržištu koje se daju kompletno prema zakonu slobodnog tržišta iz privatnog sektora i da onda vidimo gdje su manjkovi koji bi eventualno kompenzirali kroz ove usluge od općeg interesa. Naravno, to se odnosi i na transport i na dostave i sve ostalo što privatni sektor neće odraditi. Koji su još središnje, središnje stvari pružanja ovakvih, središnji problemi pružanja usluga od općeg interesa u Europi? Recimo, pitanje je kako će se do, pružati takve usluge od općeg interesa ako su i prekogranične, recimo Zatim, zbog trenutnog zakonskog okvira je najjednostavnija je opcija za svakog da se bavi outsourcingom, dakle da u jednom um, da se izbjegne svaka mogućnost optužbi da su dali ovdje recimo natječaje napisali za ove usluge koje bi bili prikrivena državna potpora i subvencija koja se ne smije davati na tim područjima. Zatim imamo elemente kvalitete, kao što je recimo poštena cijena, jer isto pristup za sve, koje ne mogu dati privatni ponuđači, ali su vrlo bitne ako govorimo o uslugama od općeg interesa. Još jedna središnja tema je kako izgraditi privatna javna partnerstva koja bi ispunila sva očekivanja u odnosu na javna dobra i javni interes. Mi znamo da je, postoji, da je Europska investicijska banka, Europska komisija su osnovala jedan stručni centar upravo koji pomaže savjetodavno kod osnivanja tih javno-privatnih partnerstava. Međutim, zbog različitih regulatornih ograničenja to je jedno uvijek bilo vrlo teško uspostaviti. Zatim, druga, treća stvar koja je bitna je kako se kapitalizirati ono što se zove socijalno poduzetništva. Socijalno poduzetništvo upravo igra vrlo važnu ulogu kod pružanja tih usluga od općeg interesa i postaje sve važnije. Znači mi moramo se pobrnuti za stabilnije regulatorne okvire, da se oni razviju i pomognu toj daljem razvoju socijalnog poduzetništva. Sljedeći problem velike je kako se nositi sa demografskom polarizacijom i smanjenjem broja stanovništva generalno. I tu se to događa, ovisno o raznim visinama, razinama razvoja Europi, i to se događa raznim tempom ide, ali kako ćete onda pružanje usluga od općeg interesa prilagoditi upravo je promijenjenoj demografskoj situaciji koja se sve brže mijenja, negdje ljudi odsele drugdje, pre, stare, umiru i tako dalje, nestaju. Zatim još imamo problem, jedan na koji se treba smjeriti to je prekogranična integracija pružanje usluga od općeg interesa. To je sa europskog aspekta gledano jedno vrlo bitno pitanje kako ćemo regulatorne, ali i lingvističke i druge barijere između zemalja članica nadrasti kod pružanja tih usluga. Pogledamo li sada kako izgleda trenutno doprinos koji dolazi iz EFSI-a takvim uslugama od općeg interesa, možemo sljedeće konstatirati. On, iz FCA a se više podupiru investicije u usluge općeg interesa više nego što se za same usluge financiraju. Mi mislimo da bi trenutno ona koncentracija sredstva kako je zamišljena u strukturnim fondovima možda nije idealno za financiranje usluga od općeg interesa. Mi bi morali bolje uskladiti recimo edukaciju sa potrebama tržišta rada, jer tu edukacija sigurno spada u pružanje ovih općih usluga. Ali znači do sada tem, odabir tematskih ciljeva trenutno je vrlo bitan kod tih usluga od općeg interesa za određivanje njihovog financiranja, a u to spadaju naravno izgradnje socijalnih stanova, primjerice javni medij na koje smo dužni ili recimo poštanska služba koja se mora postojati bez obzira na probleme. A za sada još nemamo posebnih zakonodavnih odredbi za projekte koji su vezani za objekte od za projekte od općeg interesa. Zatim, mislimo da je važnu ulogu igra prijenos bi trebali igrati prijenos dobrih praksi i iskustava za inovativne nove načine pružanja usluga od općeg interesa. Mi smo vidjeli da su neki centri recimo uspjeli primjerice u Sjevernoj Švedskoj Imamo transnacionalni centar za trening i reintegraciju ljudi u tržište rada i koji je počeo i koji funkcionira. Ali vidimo recimo između Francuske i Njemačke, između Zarlanda i francuskih regija s druge strane da isto imaju takve zajedničke projekte. I prema tome do tih rezultata bi možda došli kroz ETC programe koji su jasno ograničeni svojim vremenom, ali nam je potreban dijalog i takva vrsta suradnje kako bi mogli i prekogranično pružati ove usluge od općeg interesa. To smo isto uspjeli u toj studiji vidjeti do tih rezultata. Zatim, pomalo, želio bih sad ilustrirati, ilustrirati na dva primjera kako funkcionira ovaj doprinos iz EFSI-a za naše usluge od općeg interesa. I to se prolazi, dakle, kompletno kroz čitavu provedbu projekta. Prvi primjer je izgradnja socijalnih stanova na Malti. Imamo investicijski prioritet koji se zove upravo izgradnja tih stanova i na temelju toga se jedno partnerstvo uspostavilo koje je odredilo da će se na Malti izgraditi više visokokvalitetnih socijalnih stanova. I rekli su da će se to onda napraviti tako što će se javni prostori koristiti za izgradnju ili poboljšanje i renoviranje već postojećih nekih zgrada. Kroz te investicije u socijalnu stanogradnju Znali smo da će to imati, da će se pozitivno odraziti i na pitanje javnog zdravstva, ali i na socijalnu integraciju. E, I sad kad to pogledamo, vidjeli smo da je to jedno vrlo logični način razmišljanja iza toga o kojem sam na početku govorio. Dakle, intervencija iz FC je relativna zato što je ona se išla na, e, ona se usmjerila prema onom dijelu izgradnje socijalnih stanova koji će se kasnije dalje odraziti i na druge druga bitna područja, dakle socijalnu integraciju, zdravlje stanovnika i tako dalje. Pa je sad pitanje da li bi možda neki drugi tip intervencije bio učinkovitiji ili se e, tu koncentrirati na upravo ovu četvrt gdje su gradili te stanove u središtu Lavalete prijestolnica na Malten ili bi trebali, dakle pitanje je trebalo malo pomiješati projekte socijalno stanovanje i još nešto drugo ili raspršiti tu intervenciju iz EFSI-a. To su bila sve razmatranja. Međutim, vidjeli smo da je jedan poseban razlog, dakle obrazloženje koje dolazi iz eh, tržišnog natjecanja se nije mogao ovdje toliko primijeniti koliko ovo što je dolazilo iz kohezijskog iz kohezijske politike. To su bila prava obrazloženja zašto je ta intervencija na kraju bila prava na pravom mjestu. Dakle, umjesto da počnemo iz logike kohezijske politike koja bi rekla imamo teritorijalno socijalne i kohezijsko-političke ciljeve koje bi, bi trebali onda i odrediti logiku intervencije tog programa. Zato što to nije učinjeno, mi smo došli do ove vrste intervencije koja je izgledala kao jedna investicija u jednu specifičnu četvrtu lavalete. E, zato se pitamo da li je to stvarno konsistentno sa onim kako je izgledalo obrazloženje te politike. Imamo još jedan drugi primjer koji će možda to bolje ilustrirati, a to je pitanje izgradnje širokopojasne mreže za pristup internetu u Estoniji. Dakle, mi smo tu imali isto jedan partnerski ugovor i obvezu da se diljem Estonije izgradi takav jedan mreža širokopojasnog pristupa i što će jasno dovesti do i promovirat će i ne samo zajedničko digitalno tržište, nego i kompletno e, jačanje tehnologije, ali najviše od svega će služiti daljnjoj edukaciji i porasti ukupnog nauha u samoj Estoniji. I mi smo tu morali razviti jasno čitav niz aktivnosti usmjerenih upravo na jačanje toga. Između struk, izvan strukturnih fondova smo vidjeli da nije došlo javne intervencije da je to dovelo do povećanog potražnje. Jer znamo da se široko pojasni interes isto tako e, može provesti i mogu to investirati, mogu to izgraditi isključivo privatni sektor jer i oni su tu jako zainteresirani. I sad e, vidimo da smo mi tu iz ovog pristupa kompletno koji je išao u tržišno natjecanje gdje bi bilo obrazloženje da je firmama i poduzećima i budućim operatorima i svim ostalim e, providerima interneta bitno da se izgradi sa optičkim kablima te širokopojasna mreža, prešli u jednu kompletno drugu domenu, a to je bilo domena općeg interesa gdje je to zadovoljavalo dakle sasvim druge e, potrebe, odnosno poteklo je iz drugih izvora. Dakle, kako mogu nadalje usluge od općeg interesa pomoći regionalnom razvoju? Dakle, s jedne strane se više javne infrastrukture mora izgraditi da bi se opće te usluge mogle pružati. Zatim, možemo razmišljati sad o čitavom setu različitih E, divergentnih mjera koje se odnose na njihovu pristupačnost i sve ostalo. Ali na kraju bi doveli u svakom slučaju došli do jače kohezije i većeg napretka na regionalnim i lokalnim razinama. Prema tome možemo i taj fokus na infrastrukturne investicije se može i potvrditi kroz taj pristup. Posebno u tom trenutnom programskom razdoblju vidimo da se mnogi slijede isključivo sektorsku logiku. Dakle, pitanje mobilnosti, funkcije tržišta rada. Vidimo da efsi evi programi koji se uključuju u sve sektore i resore nisu baš nužno ti koji će podupreti inovativne pristupe uslugama od općeg interesa. Financijski govoreći, najmanji dio zapravo FC-evih programa ide u usluge općeg interesa. Pa šta smo onda oni predložili za trenutno programsko razdoblje? Ili za taj okvir? Prvo, mjere za podizanje svijesti koje se odnose i na odbore za monitoring i na same odbore za odobrenje projekta. Zatim da se koriste službe od općeg interesa puno proaktivnije, da razviju različiti način mišljenja, da pokažu ljudima kako im službe, servisi od opće usluge mogu pomoći u ostvarenju ciljeva regionalnih razvoja, regionalnog razvoja. možemo nastaviti ohrabrivati ovaj program i razmjenjivati primjere dobre prakse. Primjerice možemo usporediti koliko su troškovno učinkoviti u različitim kontekstovima geografskim Europe s obzirom na broj stanovništva, na način kako izgleda naseljenost i ostalo. Nadalje, možemo ohrabrivati korištenje postojećih instrumenta za integrirane investicije. Dakle, u većoj mjeri bi se mogli mobilizirati lokalni projekti i investicije kako bi naše usluga do općeg interesa bile učinkovitije. beyond the, current programming period, there are a number of u sadašnjem eh, programskom razdoblju postoje i druge perspektive koje bismo mogli razviti. Prije svega kako bismo premostili ovakav način konkurentnog razmišljanja o uslugama za specijalnog interesa. Jednostavno bismo morali približiti različite sektorske aktivnosti, spojiti ih bilo prema sektorima, bilo prema geografskom području. I e, tako bismo morali ezifu pristupiti na jedan drugačiji način kao nečemu što je komplementarno politici tržišnog natjecanja. Jednostavno trebali bismo pokazati da se radi o dva aspekta socijalne tržišne ekonomije u Europskoj uniji. E, SF bi e, tim uslugama morao dati jedan drugačiji aspekt tako da imamo više integrirani teritorijalni pristup. Morali bismo također proučavati usluge i na podregionalnoj razini jer sada kada gledamo na razini regija vidjeli smo da postoje velike razlike, ali u osnovi radi se o jako lokalnim fenomenima i razlikama od sela do sela i od mjesta do mjesta. Morali bismo vidljivim učiniti usluge od posebnog interesa i s jednom dubljom i stančanijom analizom pokazati zašto neke regije u tome više uspijevaju ili e, ne. Imamo EGTC bi tome trebao uvelike pridonijeti. Mogli bismo također transfere najboljih praksi uklopiti i u redovne programe i pospješiti dijalog između redovnih programa i programa e, posebnih usluga, usluga od općeg interesa. I e, već smo načinili e, određene regionalne, primjere regionalnih strategija koje izgledaju uspješno. Primjerice u Jadranskoj i Onskoj regiji na uspješan se način govori o strategiji odlaganja smeća. Dakle, ovakav pristup bi tu e, se mogao upotrijebiti. Trebamo također proučiti e, procjene takvih usluga u udaljenim područjima. Znamo da su takve usluge od općeg interesa usluge koje koštaju više. U ovim teškim vremenima krize teško je opravdati tako dodatne troškove, ali moramo proučiti što se proizvodi u tim udaljenim područjima i moramo omogućiti da se procjeni dodatni trošak usluga od općeg interesa u udaljenim područjima i da kažemo e, da je potrebno zapravo analiza dodane ekonomske vrijednosti koje bi to donijelo tim područjima. Treba također vidjeti kako ovdje možemo dati jednu dodatnu dimenziju kako bismo na taj način stvorili preduvjete da dođe do minimalnog ulaganja e, tamo gdje se na taj način potpomaže uloga nevladinih i neprofitnih organizacija. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj prezentaciji, puno informacija. Dame i gospodo, evo možete uzeti riječi. Želi li se netko od vas javiti za riječ? Gospodin Nilsen najprije. Puno hvala. ja ću na švedskom odmah govoriti, jer to i naš eh, prezentator eh, najbolje razumije. Dakle, ja nisam bio u odboru kad smo dali nalog za ovu studiju, ali se želim zahvaliti da ste to napravili. Pročitao sam ovaj sažetak i de facto bi moja iskustva gradonačelnika de facto su ona potvrđena ovim tekstom sa rezultatima studije. I mislim da nam ova studija da iznosi jako puno dobrih činjenica, navodi koji su problemi kod pružanja usluga servisa, dakle od općih interesa i na kraju nam daje preporuke kako poboljšati situacije. Možda je najvažniji sažetak ono što ću ja pokušati sad i dakle, iznijeti, dakle najvažnije točke da rezimiramo stvar. Eto, postaje sve jasnije kako jedinice lokalne vlasti bivaju sve više involvirane u privatni sektor i u rad privatnog sektora. Zbog toga mislim da dolazi do većeg stupnja prihvaćanja, ali i veće kohezije. I mislim da je to jako dobro što bi mi trebali dalje poticati u ostalom. To su napokon i ona načela na kojima se cijela strukturna politika izgrađuje i e, zbog toga je to vrlo pozitivno. A vam govorim kao i, i predsjednik parlamentarne intergrupe za socijalno gospodarstvo. Dakle, taj aspekt da se lokalne vlasti sve više uvezuju u rad privatnog sektora može igrati jako bitnu ulogu i za budućnost. Nadalje, još jedna važna točka. Treba nam sve manje i manje isključivo sektorske politike, dakle politika koje se bave samo jednim sektorom i za njeg se razvijaju. Ne, mi moramo ići na kohezijske politike i ako tu uspijemo, ako to ojačamo, onda ćemo moći i bolje, djelotvornije projekte startati koje će dati, koje će dati puno bolje rezultate mi kao odbor za regionalni razvoj, regionalni odbor, trebali bi se mi prvenstveno toj zadaći posvetiti. I trebali bi zamoliti tajništvo da dobro prouči ovu studiju i da bitne nalaze ove studije preuzme u naš rad. A to se odnosi i na suradnju s drugim odborima, recimo sa ekonom kad moramo dati ocjenu gospodarske politike ili europskog semestra, onda možemo uvijek iznova se pozvati upravo na nalaze ovog izvješća, ove studije koje će nam biti jako korisna. Hvala. Thank you very much. Puno vam hvala. Sada gospodin Bogović. Hvala lijepo na ovoj studiji. Mislim da je ova studija jako bitna za naš budući rad i buduću orijentaciju u okviru, dakle usmjerenost našeg rada u okviru našeg odbora, u kojem se mi bavimo, jasno i budućnošću kohezijske politike. Priključujem se mom prethodniku koji smatra da kohezijska politika u Europi jedna od najvažnijih stvari u našoj budućnosti, za opće budućnost Europe, Evropske unije. I stoga se moramo u tom kontekstu pobrinuti mi zato da se i socijalna povezanost zajamči i održi. Mi znamo da postoje velike razlike između zemalja članica, pa i unutar samih zemalja članica postoje velike razlike među raznim regijama. I ja sam došao iz Miljeja gradonačelnika, godinama sam to bio i moram reći da postoje velike razlike i u kvaliteti e, i privatnog sektora i javnog sektora, ali da se približavaju. Već sam govorio da moramo podići posebno razinu kvalitete u javnom sektoru. I to je izravno čak i vezano za smanjenje siromaštva u društvu, što se u ovoj studiji posebno dobro prikazuje, istražuje i prikazuje. Nadalje, demografske promjene. Mi svi znamo kakve su prognoze kako će izgledati, kako prilike će biti strukturirano društvo u budućnosti u Europi. Jedan od ključnih, zapravo glavni problem je starenje Europe, svega smo, svi smo tog svjesni. Prema tome, Europa mora naći odgovor za tu veliku prijetnju i taj demografski demografsku promjenu. Evo recimo, imam primjere iz Slovenije. Imate staračke domove, seniorske domove za ljude koji se više ne mogu brinuti za sebe. Ali paralelno sa tim institucionaliziranim domovima imamo i mogućnost brige za ljude u njihovim domovima i tu smo na taj način što smo, pro, što smo jako propagirali i jako promovirali ovo da stariji ljudi ostanu u svojim kućama i to smo zapravo pomagali, onda smo s ukupni trošak brige za starije osobe i seniore u društvu smanjili za 80%. Nadalje smo to povezali sa različitim centrima, dakle tu smo usluge povezali i općenito smo imali vrlo učink. COVID, smanjenje troškova, a te ljudi su s druge strane imali puno kvalitetniji život jer su ostajali u svojim sredinama. I onda smo na taj način postigli da imamo puno veće socijalne transfere koje smo mogli sredstvima koje smo za njih planirali prebaciti za nezaposlene, ali smo povezali te stvari. Onda su mnogi nezaposleni prekvalificirani da rade za te seniore. Jer vidite, vrlo često se i kod nezaposlenih postavlja pitanje da li im se uopće isplati raditi. Vrlo često ne žele raditi bilo što, nego dobivaju različite socijalna davanja, pogotovo recimo dječje doplatke i sve ostalo. I kad se sve nabere i pobere što oni dobiju kao nezaposleni, na socijalnih davanja, poberu dječjih doplataka i ostalih pomoći, bude im to veće nego neka minimalna plaća koju bi dobili za neki posao koji ni ne žele raditi. Prema tome, kad to sve izmamo, uzmemo u obzir, mislimo da cijeli javni sektor trebamo tako ustrojiti da povežemo razne sektore i na taj način smanjimo troškove. Recimo nezaposlene i ove i one sa seniorima, brizi za starije i tako dalje. Ovdje se u nadalje ovoj studiji priča i o razvoju u makroregijama. Ali jedini zaključak je da zapravo nema paušalnog jedinstvenog rješenja za čitavu Europu. Mi moramo skrojiti različita rješenja za različite potrebe pojedinih regija, a to se vidi i u ovoj studiji. Pozdravljam studiju u tom smislu, dobra osnova za budući rad. Hvala lijepa. Vrlo kratko zahvaljujem na opširnoj studiji ali ja ću sumarizirati to vrlo kratko. Dakle, imamo komplicirana pravila, imamo vremenski rok kojeg se većina ne drži i onda kada to, to e, pokušamo to opravdati, e, radimo nova pravila koja su još kompliciranija. Dakle, ja mislim da je rješenje pojednostaviti pravila, ali e, ne odustati od kvalitete i jednostavno odrediti vremenski rok kojeg se moramo držati. Hvala lijepo. It was short. Hvala, stvarno ste govorili kratko. Hvala, gospodine Van Mistelbro, imate riječ. Hvala. Gledamo sada e, stranicu 118. i 119. I vidim da tu postoji konkretna poveznica između onoga što stoji u uredbi i elemenata koji se odnose na usluge od općeg interesa. To je dobro. 533 nam kaže da uredbe nisu zapravo dovoljno detaljne u tom smislu kada se dakle uspostavlja ta veza u politici. zapravo je to pitanje koje bismo trebali uputiti tajništvu. Kada ćemo se pozabaviti tim pitanjem? Radi se o politici tržišnog natjecanja koja je zapravo glavna tema rada drugih odbora. Međutim, imam tu jednu prilično općenitu sugestiju koju imam kada gledam 118. stranicu. I to bismo trebali uzeti za razoblje od 2018. godine. Ne bili smo li morali zapravo izmijeniti način na koje e, gledamo na sve ove sektore i e, prilikom izrade uredbi. Postoji tu primjerice energetski sektor, Postoje također reference na dopuštene državne potpore, na legitimne e, državne potpore. Odredbe su vrlo jasne, vrlo jasne u politici tržišnog natjecanja. Zato bismo se trebali zapitati, ne bismo li trebali saglati cijeli sustav ili pak tražiti bolje savjete, baš kao što je to rekao gospodin Bogović u trenutku kada se treba baviti ovim prekograničnim pitanjima kao što je pristup e, bolnicama i tako dalje. Znam da tu trebate dati bolju podršku. Međutim, teško mi je shvatiti što mi moramo napraviti, koje specifične korake mi moramo napraviti. Možda bih zapravo sve ovo trebao izložiti puno detaljnije i pogledati puno detaljnije u sljedećih nekoliko dana. Vi ste govorili o socijalnim stanovima. Da, jasno mi da to može biti dio usluga od općeg interesa. Pogledamo li međutim pojedine države, one rade na različite načine na tom planu. Postoje čak i neke E, zadruge koje su poluprivatna poduzeća. U drugim državama socijalni stanovi isključivo su u rukama države. Prema tome, e, mogli biste reći na koji način se sve, svemu tome treba pristupiti, ali morali biste detaljno analizirati cijeli sektor kako biste uopće vidjeli možete li to regulirati ili ne možete. Jer e, kada se donose uredbe, donose se jer iza toga stoji da se to mora preuzeti. Sjećam se direktive Bolkenstein koji su svi e, napali zato što su rekli da jednostavno to što on e, traži se ne može primjenjivati na e, europskoj razini. Možete li dakle primjenjivati pravila tržišnog natjecanja ovdje? E, ne znam da li je eksante uvjetovanost koju mi imamo ovdje može biti toliko detaljna. Zaista ono što me zanima jest što će biti sljedeći korak. A kao što smo jučer na saslušanju čuli, da je naš sustav već izuzetno složen i svi su govorili moramo pojednostavniti, pojednostaviti, pojednostaviti i zato se pitam možemo li uopće krenuti u ovako što. To je bilo vrlo dobro pitanje. Hvala. Sada je gospodin, e, gospođa Rodrigeš ima riječ. Hvala lijepa. Hvala na ovom izlaganju, zaista vam čestitam. Jer je rijetko da se u izvješćima netko osvrne na ultra periferna područja u Europi. Govori se često samo o udaljenim područjima. Ali, e, kao što znate, e, ta su područja spomenuta u temeljnim ugovorima u članku 349. ne se sada na e, upravo jedan paragraf koji govori na ta područja. Imam dva pitanja, iako je taj stavak vrlo složen i teško je shvatiti njegovu potku. Postoji jedna stvar koja za mene nije bila jasna. Na koji način europska ulaganja mogu promicati ulaganja za e, službe od općeg interesa? Čujemo da je u tim vrlo udaljenim područjima e, na rubnim područjima Europske unije, dakle da je, su troškovi za to jako visoki. Međutim, ne vidim koji je problem vezan za ta ulaganja. Hvala. Gospodin Lansen, e, hoćete li sada odgovoriti na pitanja koje smo čuli? Prije svega hvala svima na pitanjima i vrlo e, ljubaznim komentarima na naše izvješće. Uzet ću primjer e, socijalnih stanova u Nizozemskoj. To je nešto što je već sada načinjeno na europskoj razini. Nizozemci su nekada imali e, univerzalni pristup socijalnim stanovima i to je e, od čega je korist imao većina e, nizozemskog stanovništva. Međutim, to nije odgovaralo pravilima tržišnog natjecanja i to je trebalo primijeniti na europske integracije što je razumljivo, ali moramo vidjeti sada u ovoj situaciji kako se to odražava na e, cjelokupnu teritorijalnu koheziju. A kohezijske politike prijate dakle europske integracije i dereguliranje na razini nizozemske, ali i švedske. Postoje različite zemlje e, u koje imaju takve različite situacije. U svakom slučaju kohezijske politike moraju uzimati u obzir europske socijalne politike i mijenjati se. U potpunosti se slažem s činjenicom da se mi ovdje utrkujemo s vremenom. Jer ta deregulacija je s jedne strane tu iz pravnih razloga, ali e, s obzirom da se radi o brzim procesima, možemo li se nositi s brzinom kojom se oni odvijaju i načinom na koji se kreira kohezijska politika. Dakle, morali bismo zaista postaviti si pitanje vremena i kako da se idemo u korak sa tim promjenama. Što se tiče najudaljenijih područja, Postoji vrlo velika financijska pomoć ulaganjima u te krajeve. Što se tiče odredbi, SF ne e, daje kao takav zapravo podršku, dakle strukturni fondovi to ne rade, ali postoje sličnosti između e, različitih najperifernijih, najrubnijih područjeva Europe koje e, bi se mogle prebaciti recimo ove iz najudaljenijih područja na sjeveru Europe. I e, možda bismo se mogli usmjeriti na dijalog i dobre prakse i europski model rada na tome. Postoji jedna stvar E, koja je jako opasna, naročito za te najudaljenije krajeve, a to je jednaki pristup, jer to često nema e, smisla. Na malom izoliranom otoku nećete imati jednak pristup liječniku ili e, bolnicama ili pak prometu. Međutim, treba omogućiti očuvanje socijalne kohezije i omogućiti život na takvim otocima. Ali ne možemo jednostavno e, raditi na način da na kraju kažemo ta mjesta jednostavno ne udovoljavaju jedinstvenom socijalnom modelu u Europi koji trebamo primijeniti svugdje. Hvala, ovo neće biti kraj rasprave na tu temu. E, ne znam, shvatio sam sada da se radi o e, jednom tijelu, ne znam, ne želim da stvari učinim složenijama. Ja želim jednostavno da kohezijska politika bude učinkovitija. I tu bismo mogli poboljšati situaciju, a e, komisija je dio tog jednog organa koji razmišlja. Pa možda te priliku komisiji da izradi cijelu studiju. Radi se o jako velikom pitanju o kojem bismo trebali detaljnije raspravljati. Ovo što je rekao gospodin Van Mistelbroj o složenosti, o nekim dodatnim elementima. Svi mi želimo e, simplifikaciju, ali sve ovo je jako složeno. Htio bih odgovoriti na pitanje po, na jednu temu. Ja sam zakasnio na e, raspravu i nisam uspio čuti sve. Međutim, postoji jedna stvar koja je vrlo bitna, a to je da kohezijske politike jednostavno ne smijemo preopterititi. Temeljni ugovori kažu da tu imamo podijeljenu odgovornost, podijeljenu između Europske unije i država i moramo što se tiče pristupa usluga govoriti o subsidijarnosti i onoga što radi Europska unija i ono što rade države članice. To je važan element koji trebamo uzeti u obzir. Jako me šokiralo ovo što se govori o stanovima što je prvenstveno zapravo u rukama država članica. Hvala lijepo. Ovo, dakle, nije posljednji put da ćemo se pozivati na ovu studiju. Hvala na studiji i e, na načinu na koji ste izložili. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je ispravak uredbe 1303 iz 2013. godine koju je poznata kao uredba o općim odredbama. Radi se o ispravku iz bilo tehničkih ili jezičnih pogrešaka u tom zakonodavnom aktu. 6. lipnja tajništvo odbora REGI proslijedilo vam je te ispravke. One sastoje 13 ispravaka koje su sasvim e, tehničke ili pak jezične prirode. O njima su se dogovorili pravnici parlamenta, vijeća i komisije. Tajništvo vijeća nas e, e, obavještava da su države članice već usvojile taj ispravak, a mi ćemo 24. i 25. svibnja smo se dogovorili oko procedure koju trebamo E, slijediti, a od sada počinje teći rok za eventualne prigovore, dakle možete ih uložiti do sutra u podne. Za slučaj da ne, se ne ulože prigovori, smatrat ćemo da je ispravak usvojen a za slučaj da e, primimo neki prigovor, na sastanku u srpnju ćemo o tome glasati na odboru. Je li to jasno, gospodin Berković, hoćete li nešto dodati? Hvala lijepo. Jednostavno sam htio reći da je ovaj ispravak rezultat zapravo jednog jako, jako dugačkog postupka. E, komisija zaista želi da ga se brzo usvoji, jer ako se ne usvoji sada, imat ćemo problema sa drugim eventualnim zakonodavnim postupcima. Zato molimo da ovaj odbor to pažljivo prouči, ali isto tako da brzo djeluje. Hvala lijepa. Imamo dakle 24 sata na raspolaganju, a nakon toga ćemo znati kakva je odluka članova odbora. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razno. Imamo li išta pod razno? Nemamo. Podsjećam vas da će naš sljedeći sastanak biti u srijedu 13. srpnja ujutro od 9 do 12.30 i poslije podne od 3 poslije podne do 6.30. A nastavit ćemo također i u četvrtak 14. stipnja ujutro od 9 do 12.30. Ovim zaključujem sastanak i e, zamolit ću da one koji ostaju na sastanku koordinatora, dakle da ostanu u dvorani. Nastavit ćemo na zatvorenom sastanku koordinatora.